dobrodošli. A posebno pozdravljam e, Narcisu Vladulesku, predsjednicu radne skupine o zabrani širenja konop, e, a to je e, odjel službe za vanjsko djelovanje za razoružanje, zabranu širenja i kontrolu izvoza naoružanja. Pozdravljam i Benjamina od Kuvertura, istraživača u Fondaciji za strateška istraživanja. E, tema je preporuka visokom predstavniku i vijeću u skladu s člankom 118 za pripremu postupka za preispitivanje sporazuma o zabrani širenja nuklearnog oružja 2020. godine za nadzor nuklearnog naoružanja i mogućnosti nuklearnog razoružanja. Izvjestitelj je Sven Mikser. E, to je ova preporuka je doprinos Europskog parlamenta vezana uz stajalište Europske unije, vezano uz postupak preispitivanja e, sporazuma o zabrani širenja e, nuklearnog naoružanja, a konferencija će se održati od 22.4. do 10.5. ove godine u slučaju da e, drugi instrumenti e, kontrole naoružanja zapravo ne funkcioniraju. E, danas je stvarno važno da zadržimo i osnažimo e, ovaj sporazum. Nadamo se da će stranke potpisnice naći način da se dogovore oko pregovora te da usve deklaraciju, završnu deklaraciju i potvrde svoje prethodne e, obveze te usvoje nove. Najprije ćemo imati razmjenu mišljenja o prijedlogu preporuke. Nakon toga gospođa Vladulesku će nam e, nešto reći o tome kako teku pripremni e, radovi službe za vanjsko djelovanje za konferenciju preispitivanja ovog sporazuma. A gospodin Odgovertur će organizirati i provesti savjetodavne sastanke, godišnje savjetodavne sastanke konzorcije Europske unije o zabrani širenja kako bi se dale političke e, preporuke Europskoj uniji o zabrani širenja i razoružanju. Isto tako, gospođa Izumina Kamicu, e, pomoćnica glavnog e, tajnika UN-a, visoka predstavnica, predstavnica za zabranu širenja, je prihvatila naš poziv e, da sudjeluje na izvanrednom sastanku s članovima ovog pododbora koji će se održati u ponedjeljak 27.1. od To će biti prilika da dobijemo dodatni doprinos vezan uz preporuku Europskog parlamenta. Prije nego što predam riječ Svenu Mikseru, e, dopustite mi da vam e, kažem kako je zamišljen vremenski tok za, vezan uz usvajanje ove preporuke. Nakon prvog preispitivanja, što će se odviti danas, amandmani se mogu predavati do 28.1. do 12 sati. Sastanak e, izvjestitelja u Sijeni održat će se 13.2. u Strasburu. E, usvajanje u AFET-u će biti 19. i drugog Rasprava i glasovanje na plenarnoj sjednici bi se trebali održati na drugoj plenarnoj sjednici u trećem mjesecu. Sada predem riječ izvjestitelju gospodinu Mikseru da nam predstavi e, prijedlog preporuke. Hvala gospođo predsjedavajuća. E, ovaj sporazum, dakle sporazum o zabrani širenja nuklearnog e, oružja je jako značajan međunarodni sporazum. Cilj mu je sprečavanje širenja nuklearnog oružja i nukla i tehnologije vezane uz isto, te da promiče mir, miroljubivu uporabu nuklearne energije. I cilj je općenito e, potpuno nuklearno razoružavanje ako u konačnici potpuno ukupno ne e, na razoružavanje. Ove godine ćemo obilježiti 50. godišnjicu stupanja na snagu ovog sporazuma. E, zamišljeno je da će sporazum trajati 25 godina, a nakon toga e, bi se svakih pet godina održavala konferencija radi preispitivanja i nedavno donedavno dakle je ispalo da zapravo e, te konferencije nisu iznjedrile rezultate. Konferencija 2000. godine nije dovelo do usvajanja značajnog dokumenta. Konferencija 2005. godine nije dovela do sporazuma koja se odnosi na završni dokument 2010. godine eh, je definirala plan od 60, nešto više od 60 eh, točaka vezano uz četiri stupa. Dvije, nadalje, sljedeća konferencija nije iznedrila dogovor oko završnog dokumenta. Ove godine Održat će se konferencija u četvrtom mjesecu i prvi sastanak e, odbora koji se na to odnosi e, odvio se, održao se u četvrtom mjesecu prošle godine. Konferencija radi preispitivanja održat će se četvrtog pa sve do 22.5. Dakle, trebali bismo donijeti preporuke za visokog predstavnika i za vijeće. Prvi nacrt dovršen je u siječnju i to početkom siječnja i sada možemo taj nacrt razmotriti na ovoj razini pododbora. Amandmani se mogu podnijeti do 28.1. kao što je rekla predsjedavajuća i to u podne. Nakon toga ćemo se moći sastati sa svim izvjestiteljima u sjeni u veljači i nadamo se da ćemo doći do preporuka na razini odbora AFET krajem veljače, a nakon toga ćemo u Strasburu u ožujku imati raspravu i glasovanje na plenarnoj sjednici. Kad je riječ o samom sadržaju preporuka, htio bih e, ukratko ga predstaviti. Predlaže se da se da je u djelotvorni multilateralizam i primjena međunarodnih pravila da su oni preduvjet za zabranu e, širenja nuklearnog oružja. Tu je došlo do određenog uspjeha zato što su e, pretpostavke, odnosno očekivanja e, bila dosta loša, pogotovo krajem prošlog e, stoljeća. Srećom to se nije ostvarilo osim nekih zemalja koje se ne drže toga. i dobavljači, eh, oni koji dobavljaju nuklearno oružje, dakle i dalje postoje. Ja predlažem da damo potporu svim eh, trima stupovima za zabranu oružanja. Predlažem da pozovemo države da da e, da razoružanje, kontrolu oružja i zabranu širenja da se smatraju ključnim pretpostavkom e, za zaštite mira i sigurnosti. Isto tako predlažemo državama članicama e, da daju sve od sebe da bi kontrolirale oružje i spriječile širenje, pogotovo kako bi se smanjilo prikupljanje, globalno prikupljanje nuklearnog naoružanja u drugoj polovici 80-ih godina je postao trend koji ne bi trebalo preokrenuti. Kad je riječ o SAD-u i Rusiji, oni imaju e, određenu odgovornost budući da su vlasnici najvećeg dijela arsenala nuklearnog e, oružja. Treba se uključiti u dijalog o ovoj temi. Pozivamo te dvije zemlje da svim drugim strankama i E, Vijeću sigurnosti UN-a podnesu deklas, deklaraciju gdje navode korake koje e, koji opravdava njihovo povlačenje iz ugovora INF. Žao nam je zbog e, kolapsa nedavnog tog sporazuma. Pozdravljamo i doprinos članica NATO-a zato što ostvaruju se obveze vezane uz e, ovaj sporazum o zabrani širenja nuklearnog e, oružja. I zadovoljni smo e, što smanjuju svoju ulogu u obrani. Znamo da postoje različiti pristupi o tome kako ići prema ostvarenju ciljeva iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja. Neki su za postupni pristup, korak po korak, a drugi drže da političku klimu treba poboljšati kako bismo postigli značajniji napredak u tom smjeru. Ali mislim da svi mi e, svima nam je u interesu osnažiti taj sporazum MPT i smanjiti globalne tenzije te ići prema cilju, a to je svijet bez nuklearnog oružja. Veselim se današnjoj raspravi sa stručnjacima i kolegama i veselim se vašim doprinosima u obliku amandmana, nacrtu, preporuka. Hvala. Hvala, predajem riječ Krisu Petersu i mpp a Hvala, gospođo predsjedavajuća. Danas mi je zadovoljstvo i čast e, mijenjati kolegu Arnoa Donžana. To je samo danas, jutros, ali to mi je veliko zadovoljstvo zato što me obavijestio budući da je izvjestitelj u sjeni i dobio sam šest točaka od kolege Danžana, pa ću ih pročitati. Um, gospodin Donžan zahvaljuje iz, izvjestitelju na kvalitetnom radu, na nacrtu izvješća o uh, temi koja je jako, radi se o temi koja je jako osjetljiva. Drži da je u ovoj fazi tekst činjeničan i uravnotežen. On spomenje vrline e, sporazuma o zabrani širenja nuklearnog oružja u globalnom kontekstu gdje se sve više dovodi u pitanje cijela struktura e, zabrane širenja, kontrole naoružanja i došlo je do ponovnog stavljanja u prvi plan e, nuklearnog oružja u strategijama obrambene, obrane. Treća točka. Pristup NPT-a nije savršen, ali treba biti čvrst, pragmatičan i omogućiti promicanje regionalne i međunarodne stabilnosti. I taj režim je prilič, eh, taj režim je praktički univerzalan i u velikoj mjeri se poštuje. Četvrta točka. Dakle, važno je zaštitati, zaštititi taj sporazum, osigurati njegovu trajnost, a zemlje potpisnice se trebaju striktno pridržavati odredbi tog sporazuma. U tom smislu kolega Donjean isto tako želi e, skrenuti pozornost e, na e, bojazni oko spremnosti Iranaca da se povuku, čime se otvara razdoblje nesigurnosti koja zabrinjava, koje zabrinjava. Peta točka. U međunarodnom strateškom kontekstu koji je sve gori, a nuklearni sektor dobiva na važnosti, nužno je zaštititi, odnosno očuvati sve postojeće standarde zabrane širenja te konsolidirati multilateralni poredak koji se temelji na pravu. I zadnja šesta točka. Gospodin Donžao će predati amandmane koji će ići u ovom smjeru. Hvala. Hvala u ime Renew Europa. A, izašao je. Onda su na redu zeleni, gospodin Saturi. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća, dragi kolege. Na početku bih htio zahvaliti izvjestitelju na kvalitetnom e, izvješću. To je nešto što je jako važno za našu sigurnost, sigurnost svih. Hvala vam na odlično obavljenom poslu. Mi bismo htjeli iznijeti još nekoliko dodatnih napomena. Htjeli bismo upozoriti na dva rizika. Živimo u jednom geopolitičkom kontekstu gdje e, se vraća nuklearno oružje i i sve su veći rizici povratku nuklearnom oružju. E, taj sporazum je e, je usvojen za vrijeme hladnog rata, tada su e, rizici bili e, veliki i trebalo je zaštititi civilno stanovništvo u slučaju detonacija. Dakle, nije cilj bio e, stvoriti tjeskobu, no budući da postoje rizici u ovom novom kontekstu, potrebne su mjere za zaštitu civilnog stanovništva, tako da za slučaj da te prijetnje postanu opipljive, da budemo spremni. Ono što me zanima je onaj dio koji se odnosi na kibernetičke napade. Kibernetički napadi putem od strane terorističkih skupina, ta, takav rizik postoji i moramo se pobrinuti da postoje sve sigurnosne mjere kako bismo mogli spriječiti e, E, korištenje nuklearnog e, oružja nakon kibernetičkog napada. Dakle, to su rizici koji prije par godina nisu ni postojali, pa tu dimenziju treba osnažiti. Nadalje, želimo ovdje pružiti e, potporu kao Europska unija novom sporazumu o zabrani širenja nuklearnog oružja kako bi se osnažio stup razoružanja sporazuma MPT. Dakle, evo, to su stvari koje sam htio iznijeti i e, mi ćemo podnijeti amandmane mm, koji će ići u tom smislu i veselimo se e, dijalogu i mm, konstruktiv, e, konstruktivnoj razmjeni mišljenja o ovoj temi. Hvala. Gospođa Bonfrisko u ime IDEA. Hvala. Sporazum o zabrani širenja nuklearnog oružja ili NPT mora i dalje biti kamen temeljac nuklearnih pravila. U ime moje kolege zahvalila bih gospodinu Mikseru na odloženom trudu i rekla sljedeće. Pola stoljeća ovaj sporazum pomaže borbi protiv nuklearnog oružja s obzirom da omogućava mnogim zemljama da koriste nuklearnu e, tehnologiju u mirnodopske svrhe. No, na međunarodnoj razini ovo je dovedeno u pitanje. Čuli smo, jedno, čuli smo nedavno američke izjave koje ukazuju na to da bi moglo doći do ozbiljne krize. To pokazuje da ukoliko dođe do daljnjih razdora između država članica, da će se okaljati ugled MPT sporazuma kao pouzdanog pravnog okvira i isto tako oslabiti cjelokupno okruženje e, zainteresirano za nuklearno razoružanje. Dakle, trebali bismo raditi u smjeru veće suradnje, veće konvergencije, Svijet je danas polariziran na temelju suradnje između pojedinih strana i nadamo se da će Europska unija moći odigrati važnu ulogu u tome. Država naravno ima pravo štititi svoje ključne nacionalne interese i zbog toga se ne slažemo s preporukom o denuklearizaciji. Imamo Francusku, Veliku Britaniju, Kinu, druge zemlje koje su uvelike uključene u to, pa bismo zatražili od SAD-a da razmotri svoje stajalište o iranskom nuklearnom sporazumu i Ženevskoj konvenciji nakon 11.9. trebao se uspostaviti velik savez protiv islamista od Vladivostoka do Vancouvera i nazad do Pekinga No, mi smo eh, nasljednici judokršćanskog svijeta i konfucijanske ideologije i moramo shvatiti da kako bismo spasili svijet moramo surađivati, a ne biti supernici i amandmani koje će ide podnijeti će upravo odraziti te stavove. Mislimo da je ovo vrlo pozitivno izvješće. Hvala. Hvala. Mislim da Ovdje nitko nije tko bi predstavljao Renew. Gospodine Basesku, javili ste se e, na riječ. E, želite li reagirati? Ispričavam se. Želim postaviti pitanje. Želite li reagirati na nacrt izvješća gospodina Miksera ili imate općenitu primjedbu e, odnosi se na izvješće? Onda izvolite. Kao i obično imamo vrlo pozitivan stav naspram rješenja koja jamče mir. Problem je u tome da ukoliko sljedeća konferencija u travnju ne dođe do pozitivnih rezultata, mislim da Europska unija mora biti spremna na negativne rezultate i spremna izložiti svoje stajalište i u takvoj situaciji. Tko će inače nastaviti govoriti o nuklearnim opasnostima? Nisam pesimistična osoba po prirodi, no vjerojatno zbog postojećeg saveza između Rusije i Kine, SAD neće imati priliku dati svoje stajalište i složiti se s drugima jer Kina neće željeti sudjelovati u sporazumu kako bi kompenzirala razvoj kineskih kapaciteta u proteklih deset godina. Tako da predlažem da budemo spremni i za najgori scenarij nakon konferencije u travnju i pripremimo snažno stajalište svoje strane. Ne znam točno koje, niti imam hrabrosti izraziti ono što trenutno imam na pameti, no zacijelo moramo biti spremni za ishod konferencije u travnju. Hvala. Hvala. Sada predajem riječ gospođi Vladulesku, predsjednici radne skupine o zabrani širenja. Imate otprilike 7 minuta. Thank you uh, Hvala puno, gospođo predsjedateljice. Čast mi je što sam ovdje. Hvala vam na pozivu. Čestitala bih izvjestitelju na kvalitetnom izvješću i pozdravila ovu raspravu koja je doista pravodobna i važna. Već rečeno, 2020. je važna godina za režim zabrane širenja nuklearnog oružja. Dakle, 25 godina je prošlo kako je došlo do produljenja ovog sporazuma, ali 75 godina UN-a i njihovog djelovanja na široj multilateralnoj razini koju trenutno još uvijek vodimo. Par riječi s naše strane rečeno je već da konferencija za preispitivanje svakih pet godina je svojevrsna e, medicinska promjena ovog režima i dobra prilika da sve strane koje su uključene vide kako stvari stoje i u kojem smjeru se krećemo. 2015. konferencija nije dala rezultata u obliku dokumenta, a ove godine sličan uspjeh bi se doživio kao nešto što doista dovodi u pitanje učinkovitost sporazuma. Zbog toga moramo dati sve od sebe kako ne bismo podlegli pesimizmu, već da pronađemo zajednički jezik, zajedničko razumijevanje nakon završetka četvrtjedne konferencije za preispitivanje sporazuma. Već smo čuli da su svi uvjereni u vrijednost ovog temeljnog sporazuma i uvijek bismo sve trebali podsjećati na izuzetan uspjeh sporazuma u ograničavanju nuklearnog oružja i olakšavanje korištenja ovih nuklearnih tehnologija u mirnodopske svrhe. No istodobno strateška i nestrateška nuklearna oružja su sistemi za eh, njihovo korištenje su nešto što je dogovoreno na razini više država članica. Sporazum je pružio znatne prednosti svim potpisnicama, a istodobno je na raspolaganje stavio kvalitetan okvir za promicanje mirnodopskih korištenja nuklearne energije. Na danas nas je predsjednica i kolege su nas podsjetili da živimo u doba tenzija na međunarodnoj razini Postoje problemi vezano s temu eh, razoružanja i zabrane širenja ne samo nuklearnih oružja, već i drugih oružja za masovno uništenje. Zbog toga želimo doprinijeti ovoj konferenciji na znatno na učinkovit način. Od početka revizijskog ciklusa 2017-18 Nizozemska i Poljska predsjedanja pripremnog odbora za konferenciju već su poduzeli određene inicijative kako bi se pobrinuli da konferencija za preispitivanje sporazuma iznjedri pozitivan zaključak. Neuspjeh 2015. godine doživljen je kao veliko nazadovanje, nešto protiv čega se moramo boriti, trend koji trebamo preokrenuti i pronaći pozitivan rezultat za 2020. Postavljen je niz e, regionalnih radionica koje uključuju što je više potpisnica moguće u procesu identificiranja zajedničkog stajališta. Europska unija je nadvezla se na ovu inicijativu. Prošle godine vijeće je osvojilo odluku 615 koja podržava aktivnosti prije konferencije. Odluka vijeća cilja na podržavanje niza vanjskih aktivnosti od strane vodstva konferencije, predsjednik konferencije zajedno sa članovima predsjedništva provodi i organizira cijeli niz pripremnih aktivnosti, sedam velikih konferencija, tri tematska seminara od tri stupa sporazuma te četiri regionalna seminara u Africi, Latinskoj Americi, na Karibima, Aziji, Pacifiku i Bliskom istoku. Tri od ovih sedam događaja već su se dogodila uz važne rezultate i dobro ozračje te sjajan angažman sviju potpisnica i uključujući onih regionalnih. Sljedeći korak, dakle četiri konferencije prije same konferencije za preispitivanje Revkona, da ću vam rado detalje ako ste zainteresirani. A još jedna aktivnost koju je Europska unija poduzela je jedan demarš, što je zapravo bez presedana, kao i sama odluka vijeća, dakle, upućene svim potpisnicama, njih 190, gdje će se izja, razjasniti naše stajalište koje podržava ovaj važan dokument i poziva sve da prisustvuju konferenciji u New Yorku i to u duhu kompromisa, iznalaženja, rješenja i zajedničkog nastavka rada kako ne bismo dopustili formiranje određenih grupacija ili donošenje nekih odluka brže no što je potrebno ili potkopavanja te kolektivne obveze da se podrži osnažavanje i očuvanje ovog sporazuma. Treći stup aktivnosti unutar Europske unije da će vijeće usvojiti krajem ove godine na, prije konferencije zaključke vijeća u obliku jednog sveobuhvatnog dokumenta koji će se doticati sva tri stupa s vrlo konkretnim prijedlozima o tome što dalje. Dakle, bit će to dokument usmjeren prema budućnosti i predlagati inicijative i rješenja za trenutnu pad poziciju i teško okruženje u kojem se nalazimo. Tu bih stala, no otvorena sam za sva pitanja. Hvala. Hvala, predajem riječ gospodinu Otku Hvala, gospođo predsjedavajuća. Pozdrav svima. Kao što ste rekli, što čuli smo u uvodu, nešto konzorciju za razoružanje, dakle u ime fondacije koja je partner unutar ovog konzorcija, ja sam zadužen za organizaciju godišnjih konsolidacijskih sastanka konzorcija za zabranu širenja nuklearnog oružja za koje ste zacijelo čuli. Sljedeći sastanak bit će održan, nadamo se, još utvrđujemo datum, dakle negdje u lipnju, srpnju ove godine i to je doista jedinstvena točka za svih za sve europske države koje su uključene u to kako bi razmijenile i, radile na tom europskom identitetu koji se bavi zabranom širenja nuklearnog oružja. Nadam se da će mnogi od vas biti prisutni jer doista trebamo parlament kao dionika u na dolazećem razdoblju. Što se današnje teme tiče, par komentara o kontekstu. Dakle, globalni nuklearni režim o zabrani širenja nuklearnog oružja je već dugo vremena pod pritiskom. On je s, uključen u svim dokumentima Europske unije od početka ovog revizijskog ciklusa i osim konferencije NPT u revizijske 2010. koja je bila usko vezana uz vrlo ambiciozan program zabrane širenja oružja, 2015. godine revizijska konferencija, poput one koja je ove godine na rasporedu, je vrlo važna jer moramo imati na umu da od 75. godine svega pet konferencija je zapravo ustvojilo konsenzusom završni dokument. Pitanje koje se postavlja svima nama je da li bi se ove rezultate trebalo smatrati uspjehom s obzirom da po definiciji konsenzus E, zapravo stvari svodi na najniži mogući nazivnik između svih sudionika. Usvajanje dakle, konačnog dokumenta konsenzusom moglo bi zapravo odražavati i određenu inerciju u procesu revizije sporazuma, određenu nemobilnost, dok NPT kao sporazum mora biti dinamičan ukoliko želimo zadržati njegov smisao, e, budućnost ta dinamika je često u sukobu i stvaraju se kontroverze između država članica. I trebali bismo dakle ozbiljno razmisliti kako tu definiramo uspjeh uh, u multilateralnom ozračju. Ove godine, 50. je godišnjica stupanja npt na snagu i dobra prilika da se naglasi da konsenzus potpisnica u procesu revizije nije norma što se tiče funkcioniranja sporazuma iz istraživačke perspektive, ako mogu tako reći. Zbog čega je proces revizije pod upitnikom? Zbog toga što je cijeli režim e, pod pritiskom kombinacije barem šest faktora. Tu moramo biti konkretni. Prvo težnje širenja nuklearnog naražanja u novim državama u razvoju koje s pravom mogu smatrati posjedovanje nuklearnog oružja kao odliku moći, što odlikuje cijeli režim i kao najbolje moguće jamstvo sigurnosti Iran, ne Koreja, možda Sirija i možda drugi. Drugo, modernizacija i ažuriranje arsenala sviju država nuklearnih, što je fenomen koji datira 10, 20 ili čak 30 godina unazad, ovisno o pojedinoj državi. Treća je nedostatak entuzijazma velikih igrača što se tiče upravljanja i kontroliranja međunarodnom sigurnošću putem multilateralizma. Znamo da najveći trud i pregovori koji su započeti 2019 je obustavljeno trenutno, dakle tu govorim zapravo o događajima koji su se protekle godinu dana dogodili. A zatim četvrto imamo radikalizaciju veze između zabrane širenja i razoružanja u okviru NPT-a i revizijskom procesu, dakle između zahtjeva za zabranu širenja i to su točke 2 i 3 i procesa razoružanja prema šestom članku. Ta veza se čini da je izgubljena dinamika koja naginja države na poboljšanje samog sporazuma se na neki način gubi sljedeće potpuni raspad strateškog eh, dijaloga između SAD-a i Rusije od aneksije Krima s time da sami vođe se ponašaju na jedan način koji u očima eh, nuklearne zajednice djeluje neozbiljno. I šesto, pogoršanje konvencionalnih ne, i strateške moći Kine koje polako povećava jaz između kineske diplomatske retorike u okviru NPT-a i stvarnosti njihovog strateškog arsenala na terenu. U tom kontekstu rekao bih da ne iznenađuje da je Europska unija stavljena u nezgodan položaj, barem početka desetljeća, jer na mnogo načina, kao što znamo, ovdje dolazi do jednog mikrokozmosa e, međunarodne sigurnosti gdje imamo države bez nuklearnog oružja, one koje su radikalno protiv, one koji pokušavaju mostove izgraditi između različitih stajališta i tako dalje. U tim okolnostima mora se reći da Europska unija ne može učiniti više nego što je moguće u okviru NPT-a. I potaknuo bih sve da budemo realni. Europska unija funkcionira na temelju konsenzusa, a to između 28 članica je mnogo složenije nego kada je ova strategija 2003 bila usvojena. Jednostavno zbog toga što je više država tu, a Europska unija nije dovoljno utjecajna da promijeni ponašanje velikih sila poput SAD ili Rusije. I tu realnost također možemo prihvatiti. ENF prošle godine je propao, Europska unija i pojedine države su dale sve od sebe da vjere Rusiju da poštuje svoje ugovorne obveze i da uvjere također SAD da se ne povuče iz NF-a, no rezultat je bio da nisu uspjele. Europska diplomacija, kolektivno govoreći u tome, nije uspjela. Drugo, u osjetljivom povijesnom kontekstu mogli bismo biti skloni da kažemo da je naše stajalište izgradnja mostova između suparničkih država. To bi pak bio najniži zajednički nazivnik u Europi i po meni bi s druge strane bila vrlo loša ideja širiti percepciju toga da Europska unija nije globalni strateški igrač koji čvrsto brani ambiciozne pozitivna stajališta, jer po meni u našem polju biti europljan je biti konstruktivno agresivan. Nadalje snažno predlažem da se vratimo na strategiju iz 2003. To u kontekstu eh, promjene stava protiv multilateralizma u proteklih 20 godina. Europske vođe su izmislili koncept učinkovitog multilateralizma koji još i danas znači da multilateralnim rješenjima ukoliko one daju rezultata u stvarnoj sferi sigurnosti na terenu. Sporazum dovodi u pitanje kriza vezano širenje nuklearnog oružja i usporavanju razoružanja, a na Europskoj uniji je da promiče osnaživanje sporazuma, uključujući osnaživanje uvjeta za korištenje članka desetog sporazuma, klauzule o povlačenju koja je ključna i isto tako jedna od praznina i slabosti sporazuma zastaviti više resursa na raspolaganje kako bi se e, upotrijebila upotrebila dva najsnažnija instrumenta za nuklearno razoružanje i približavam se ovdje svom zaključku, jedno pitanje koje se danas pokazuje je obuhvat europske aktivnosti u polju zabrane širenja i razoružanja. Nije li vrijeme da se e, usredotočimo na veću koncentraciju resursa na one aspekte strategije koji su najključniji strateški govoreći. I doživim, shvatimo to kao jedno otvoreno pitanje. Dakle, rekao bih da bi bilo korisno za sve europske potpisnice da točno znaju u kojoj mjeri SAD podržava zabranu širenja. Dakle, probamo biti konkretni u zajedničkim izjavama, dajemo rezultate i statistike naših aktivnosti od 2015. jer ih ima dosta. I za kraj moramo reći još da se NPT temelji na tri stupa. To znamo, ali u određenoj mjeri to je formula. Treći stup često dakle, mirnodopska upotreba, četvrti članak, često dovodi do konstruktivnog napretka u sporazumu, uključujući nedavnu revizijsku konferenciju za koju su se svi složili da je bilo neuspjeh, ali to nije istina, barem što se trećeg stupa tiče, ali o tome nitko ne zna. Dakle, politička, ekonomska, institucionalna tijela moraju promicati mirandopsko korištenje nuklearne energije, uključujući sigurnost, što je vrlo jasno naveden cilj NPT sporazuma svidjelo nam se to ili ne, volimo li nuklearnu energiju ili ne, to se nalazi u ugovoru. Dakle, u doba strateške krize imala bi smisla kapitalizirati te ogromne resurse koje imamo na raspolaganju i učinkovito komunicirati o našim rezultatima. Možda politika zabrane širenja nuklearnog oružja E, treba bolju javnu diplomaciju. Bojim se da moramo više raditi na kolektivnim aktivnostima i to bi bila moja preporuka. Hvala. Hvala. Sada bih htjela čuti ima li javljenja za riječ. Gospodine Saturi, izvolite. Hvala na ovim izlaganjima. Htio bih znati, kad je riječ o konferenciji u travnju, postoji li zajedničko stajalište država članica? Dakle, znate li u ovoj fazi ima li zajedničkog stajališta Europske unije za konferenciju u travnju? Ako postoji, možete li nam reći nešto o sadržaju tog stajališta? Hvala. Nitko se drugi ne javlja. Onda Izvolite odgovoriti. Eh, Hvala vam lijepa. To je doista vrlo eh, teško pitanje. Eh, teško mi je odgovoriti na to u ovom trenutku. Odgovor bi bio da. Da, uvjereni smo da ćemo ostvariti jasan, sveobuhvatan, vrlo širok i detaljan zajednički stav imamo zajednička stajališta dogovorena od ranije. Vijeće je usvojilo zaključke odnosno odluke 2005. 2010. i 2015. godine. Dakle, postoji određena tradicija u izradi zajedničkih stajališta kada se ide u New York. U ovom trenutku pripremamo se počeli smo raditi unutar vijeća na vrlo sveobuhvatnom nizu preporuka za, i zaključaka za budućnost. Tri stupa, dakle, razoružanje, neširenje nuklearnog oružja i mirovne misije. Mirodopsko korištenje nuklearne energije je nešto što je iznimno važno Države će se dogovoriti da unutar zajedničkog stajališta upute na ono što čini e, Evropska unija u ovom e, trenutku putem komisije, putem glavnih uprava, NVDFKO ili slično. Stotine milijuna eura prikupljeni su tijekom posljednjih pet do deset godina za mirnodopsko korištenje nuklearne energije i druge namjene nuklearne energije. To ćemo svakako naglasiti. Svakako ćemo pokušati skrenuti pozornost konferencije koristeći terminologiju koja nije možda uvijek najpopularnija, da tako kažem, ili najpoznatija, ali svi stručnjaci u tom području, u području primjene nuklearne energije, su upoznati s tim pojmovima. Nadam se da, ću, da će ministri koji će biti nazočni na konferenciji, barem na njenom početku, obratiti pozornost na to. Radi se o ambicioznom projektu predstavljanja jasnih preporuka za razoružanje, za neširenje nuklearnog oružja, za jačanje režima neširenja nuklearnog oružja, dakle tog stupa unutar režima, e, napredovati u stupu razoružanja, vjerojatno ne onako brzo kako bi neki od vas to željeli ili kako bi neke strane u NPT-u to željele. Svakako da to ide brže, brže u cilju postizanja konačnog cilja, a to je svijet bez nuklearnog oružja. No, želimo preporučiti, predložiti konkretne korake u svjetlu onoga što ste i vi rekli ranije, a to je prije svega smanjenje rizika. Hvala vam. Hvala, gospodine od Želite li nešto odgati? Ne, mislim da pitanje nije ni bilo upućeno meni. Mr. Mixer, maybe Gospodine Mixer, želite li vi nešto reći? So, so, so, so much of a question, but I, I would like to pa ja bih e, samo zahvalio svima i stručnjacima na njihovom doprinosu na izradi preporuka Evo, to je zapravo doprinos onda sviju nas nadajmo se zajedničkom europskom stajalištu koje će zastupati vijeće. Tema kontrole na oružanja je naravno puno šira nego što je to NPT Imamo doista važne ugovore vezano za naoružanje, mehanizme, isporuke rezultata. Nažalost, neki od sporazuma nisu postigli e, svoje rezultate, a i vi ste to spominjali. Znamo doista da postoje različita mišljenja o tome kako će ovaj novi predloženi ugovor o zabrani nuklearnog oružja e, imati e, svoj odraz na NPT-u. Članice NATO-a NATO ne gledaju s e, pozitivne strane. Ja sam o tome govorio u svom nacrtu preporuka jer sam naprosto govorio o želji većine a to je imati svijet oslobođen nuklearnog naoružanja u budućnosti što je donekle i u kontradikciji sa nekim ciljevima NPT-a, ali radi se o različitim tumačenjima na koje imaju pravo države članice. Tako da Imamo države koje posjeduju nuklearno oružje, koje su članice UN-a. Za par tjedana imat ćemo možda i još jednu. Tako da se radi o nekakvoj lažnoj ravnoteži između e, velikih sila, pet država koje imaju e, nuklearno oružje i drugih koje ga također e, imaju ili nabavljaju može doći do mogućeg preklapanja između država članica i NATO-a vezano za zajedničko NATO stajalište, ali ono što želimo jest svijet bez nuklearnog oružja, a savez će ostati nuklearni savez dok god bude nuklearnog oružja na svijetu. Tako da se radi o vrlo složenoj situaciji u kojoj se nalazimo danas, ali to niti na jedan način ne dovodi u pitanje NPT ili neširenje nuklearnog oružja, e, smanjenje rizika nuklearnog naoružanja u svijetu. Merci beaucoup nos Hvala, hvala i našim stručnjacima koji su dali, iznijeli svoje mišljenje i hvala izvjestitelju što je podsjet, e, koji nam je predstavio svoje izvješće idućeg utorka 28. siječnja u podne je rok za podnošenje amandmana. Hvala. Dragi kolege, predlažem da nastavimo s radom. Hvala. Molim da oni koji žele razgovarati da izađu eh, izvan dvorane i završe svoj razgovor. Pa se onda vrate. Želim dobrodošlicu generalu Klaudiju Gracijanu, eh, predsjedniku Vojnog odbora Europske unije. E, generale, vaše izlaganje pred našim pododborom je prvo vaše izlaganje u ovom devetom e, sazivu i počećeni smo vašim e, prisutnošću. Kad je riječ o operacijama i misijama, parlament želi nakon konzultacija visokog predsjednika uvjeriti se u koherentnost strateških revizija vezanih uz različite inicijative. Isto tako, e, samo inicijativno izvješće o e, stalnoj strukturiranoj e, suradnji koje je u izradi bi moglo na neki način u preporukama govoriti o vezi između EUMC-a kao konačno krajnjeg korisnika, dakle vezi između tog odbora i procesa definiranja potreba. Možete računati na potporu našeg pododbora i mi ćemo iznijeti svoje prijedloge E, koji se poklapaju sa e, željama europskih građana koje predstavljamo jer 70, više od 70% građana su zabrinuti, e, odnosno zainteresirani za pitanja obrane i sigurnosti. Generale Graciano, možete li nam iznijeti zaključke zadnjeg vojnog odbora koji se održao u formatu načelnika glavnog, glavnih stožera i reći na vam koje su naše očekivanja? Hvala vam je lijepa. Poštovana predsjedateljice, dame i gospodo, dobar dan, dobro jutro. Hvala vam lijepa na ljubaznom pozivu. Za mene je doista čast biti ovdje danas i smatram da je to znak velike pozornosti koju pridajete ovoj komponenti Unije, a to je dimenzija sigurnosti i obrane. Kao što većina od vas zna, ovaj odbor a ja e, sam i glasnogovornik odbora, sačinjavanju svih 28, ovo je skoro 27 država članica koji su zastupljeni ili osobno ili preko svojih e, predstavnika. Naše naš odbor e, posebno savjetuje oko svim, svim vojnim pitanjima kako bi se naš glas čuo u svim institucijama Europske unije i kako bi bio uključen u proces donošenja odluka unutar vijeća. E, djelujem također i kao prva kontaktna točka za sve zapovjednike operacija uključen sam u vojnu diplomaciju i vojni sam savjetnik visokom predstavniku Europske unije za sigurnosna i obrambena pitanja. I upravo zbog e, ove uloge imam odgovornost pratiti razvoj scenarija unutar Unije i izvan nje i dati svoje savjete danas kako bismo raspravljali o inicijativi vezano za obranu i sigurnost. Na početku ću samo dati obrise moje percepcije trenutačne sigurnosno obrambene situacije. Nova godina, nažalost, nije dobro počela. Događanja u Libiji i Iraku nisu iznenađenje. Znali smo o kakvim se simptomima radi koji traju već dulji niz godina. Dakle, događaje u Libiji i Iraku nisu bili iznenađenje. Međutim, njihova snaga i njihovo trajanje tek će se otkriti jer će kriza imati izravne posljedice regionalno, a i za cijelu međunarodnu zajednicu. Radi se o osnov, opasnoj kombinaciji <laughs> učinka leptira, kako mi to zovemo, i domino efekta gdje jedna kriza izaziva drugu i tako dalje i tako dalje. Razgovaramo također i o novim ugrozama, novim prijetnjama uz već postojeće. Sada prijetnje dolaze s juga, iz Sahela i Libije, te nas tjera da ponovno razmotrimo područja iz kojih nam prijeti opasnost, takozvani trokut nestabilnosti. Taj poznati trokut nestabilnosti koji čini širenje međunarodnog terorizma u različitim oblicima, e, čak i tu moramo uključiti strane borce, e, nezakoniti valovi migracija i smanjena sigurnost u pojedinim područjima u državama koje ne funkcioniraju. Buduća Europa je Budućnost Europe je povezana i sa Libijom i sa situacijom u Sahelu, kao što je nedavno naglasio visoki predstavnik i potpredsjednik gospodin Borel. Imamo određene čimbenike koji traže svoje mjesto u ovim područjima, stvarajući nove saveze koji su nam nepoznati. Tu prije svega mislim na Rusiju, Kinu i Tursku. U svojim strategijama oni popunjavaju praznine koje su ostavili drugi. Zbog toga smatram da je nužno brzo i snažno reagirati prije no što dođemo do točke s koje nema povratka. No, pitanje je tko mora poduzeti inicijativu. Jasno je u ovom trenutku da niti jedna e, država sama može ili smije preuzeti na sebe odgovornost za sve ove izazove. Zbog toga je ova kriza stavila dodatnu odgovornost na međunarodnu zajednicu. I na nas, naravno, kao Evropsku uniju tražeći od nas ne samo reakciju, već i proaktivan pristup. Doista moramo početi djelovati, evropske institucije to jasno i glasno moraju reći. Međutim, e, također svijet mora razumjeti ulogu Evropske unije i poštovati uniju kao globalnog igrača. E, Snažnja Evropska unija to mora i biti. Zbog toga moramo djelovati odlučno kako bismo izbjegli vakumu u sigurnosti koji ne ispunjavaju NATO i Ujedinjeni narodi jer će to postati meta pojedinačnih država. Prilika je to za Europsku uniju koju ne smijemo propustiti. Zapravo, naša unija ima jedinstvene alate, a to su politički, vojni, gospodarski alati to je ono što zovemo diferencirani pristup Europske unije. Imamo najbolju poziciju za reakciju u ovim situacijama. Možemo intervenirati e, autonomno ili kao partner, kao čimbenik globalne sigurnosti i dio globalnih strategija pogotovo jer se krize odvijaju u našem e, neposrednom susjedstvu doista vjerujem da se današnje krize ne mogu rješavati izolirano samo jednim od alata, već u e, određenoj ravnoteži i korištenju svih alata. S druge strane, povijest nas uči da kad god tražimo diplomatska rješenja, trebamo također tim rješenjima dati sigurnosni okvir koristeći i vojna sredstva koja će onda omogućiti održavanje e, dijaloga. Za današnje e, krize nema jedinstvenog rješenja, međutim, Istina je da u većini slučajeva ne možemo doći do rješenja ukoliko ne koristimo vojne alate. Želim biti vrlo jasan kada govorim o vojnim alatima, to ne znači odmah e, da idemo e, borbeno djelovati, već to znači koristiti nešto što možemo e, spojiti sa drugim alatima i pomoći deeskalaciji krize i povratku u normalno stanje. prije par dana čuli smo da nije dovoljno proglasiti prekide ratnih e, djelovanja pa onda dalje mirno živjeti. Evropska unija smatra i doista podržava u potpunosti reaktiviranje operacije Sofija, e, korištenje više sredstava za tu operaciju i želimo naravno jačati međunarodni embargo. Europska unija će poslati snažan znak zajedništva i odlučnosti. Međutim, ukoliko želite djelovati sada, morate se pripremiti za djelovanje u budućnosti. Tako da morate imati sposobnosti djelovanja u misiji. Dakle, kapaciteti i volja postoje. E, rješavamo ideološke prepreke koje e, nas spričavaju u djelovanju, povećavamo multilateralnu suradnju sa svim relevantnim čimbenicima u sinergiji postizanju zajedničkih ciljeva. Međutim, da bismo u potpunosti postali vjerodostojni čimbenik sigurnosti, moramo se natjecati s našim protivnicima i trebamo imati određene alate i sposobnosti. U ovom kontekstu želim reći da je Europska unija napravila ogroman napredak u posljednjih četiri ili pet godina. Razvili smo čitav niz novih sigurnosnih i obrambenih inicijativa. Dakle, imamo inicijative poput PESCO, CARD, EDID i EDF. I doista prava priča o uspjehu je uspostava planiranog djelovanja putem jedinstvenih alata kojima pratimo e, i ocjenjujemo naše vojne misije. Međutim, osim ovih najvažnijih inicijativa, nužno je raditi na vjerodostojnosti država članica i na privlačenju većeg interesa za rad našeg odbora koji je iznimno važan za europsku sigurnost. EDF je mehanizam koji je dizajniran za e, nabavku i olakšavanje suradnje koja treba biti prihvatljivija i privlačnja državama članicama Dakle, trebamo na taj način ojačati evropsku obrambenu e, sposobnost izbjegavajući e, dupliciranje i rasipanje sredstava. Doista želio bih posjetiti da je EDF temelj evropske obrambene industrije koja koristi svoje kapacitete u izgradnji svega onoga što je potrebito za dugoročnu stratešku autonomiju. Osim toga, Europski obrambeni fond EDF je glavni čimbenik bolje suradnje u strateškim područjima koja do sada nismo dotaknuli europskim inicijativama. E, iznimno je važno da ono što možemo postići putem Europskog obrambenog fonda jest korisno za NATO i za Europsku uniju. Po mom mišljenju, zbog toga EDF predstavlja ključni oslonac i jedno od najboljih ulaganja u europsku obrambenu strukturu za budućnost. I zbog toga doista vjerujem da ne bi bilo dobro razmatrati rezanje sredstava za Europski obrambeni fond EDF, pogotovo u ovom važnom povijesnom trenutku. Tijekom našeg posljednjeg sastanka svi su e, pozdravili e, ove odluke vezano za e, nove prijetnje, naglašavajući potrebu za koherentnost postojećih aktivnosti, ostvarivanja opipljivih rezultata prije nego što postavimo nove ciljeve. S tim u svezi želim naglasiti dvostruku ulogu koju vojska ima u obrambenim procesima. Prvo, radi se o strateškoj razini. Tu stalno nudimo svoju e, vojnu savjetodavnu funkciju i iskustvo koje je važno i za Uniju i za države članice. Drugo, kao glavni potrošač i korisnik e, koristimo sve alate unutar ovih procesa. Ovdje prije svega govorim o misijama za koje smo odgovorni kao vojna sastavnica Unije, ali to su odgovornosti koje preuzimamo rado zbog iskustava koje imamo. I zbog toga je upravo vojna sastavnica Unije nešto što se uključuje u sve procese, a u stvarnosti naš odbor sudjeluje u pesku, sudjeluje u kadu i drugim e, alatima, a za pesko to još ne mogu reći. E, moramo pronaći put da e, naš odbor bude aktivniji u EDF mehanizmu vezano za savjetovanje na vojnoj razini i tako dalje. Odbor bi trebao pratiti razvoj situacije što i činimo te uvijek želimo doprinijeti e, donošenju odluka. Doista s velikim zanimanjem i očekivanjem pratimo sve inicijative i e, smatramo da su rezultati ključni za uspjeh naših vojnih misija i operacija. Želimo da vanjska politika Europske unije uživa veliku vidljivost zajednički pristup europskom obrambenom sektoru, podsjećam, je kolektivni pomak prema zajedničkoj odgovornosti kako bismo ostvarili veću razinu strateške autonomije i kako bismo mogli djelovati ili koristiti jedan glas sposobnosti koje imamo na raspolaganju doprinijeti će napretku i rezultatima naših misija koje će postati snažnije koje će se kretati od treninga, mentoringa do praćenja situacije na terenu. Imamo misije u području Sahela u Somaliji te misije ne znače samo bolje ili poboljšanje aktivnosti na terenu, već znači i veći e, utjecaj Europske unije u očima naših partnera u međunarodnoj zajednici i zašto ne prema našim e, strateškim konkurentima. Ako budemo učinkoviti u misijama, države članice će se rađe aktivirati te će nadoknaditi nedostatak osoblja koji osjećamo a sve u suradnji s nato i drugim međunarodnim partnerima, naravno. I zaključujem. Zahvaljujem vam na prilici što ste mi pružili. Nadam se da sam vam dao određeni okvir ovih pitanja, a pogotovo da sam skrenuo vašu pozornost na trenutačnu situaciju. Želim još jednom naglasiti da stojimo na raspolaganju u svako vrijeme, vremenom i savjetom. Želimo biti na vašoj usluzi. Doista naše iskustvo na terenu može biti od velike važnosti. Još jednom velika vam hvala, poštovani zastupnici, predsjedateljice, stojim na raspolaganju za eventualna pitanja. Puno hvala generale. Sada ćemo predati riječ e, koordinatorima. Prvi je Sven Mikser iz SID-a. Hvala generale na vrlo sveobuhvatnom predstavljanju. Imam nekoliko pitanja. Prvo, prošli tjedan u Strasburu smo glasovali za godišnje izvješće o CUSB. Za... U svakom slučaju bavili smo se strateškom autonomijom i bavili smo se sadržajem tog koncepta. I u raspravama na plenarnoj sjednici nismo se mogli zapravo usuglasiti o tome što bi taj koncept e, trebao obuhvaćati. I čuli smo ideje da bismo možda trebali definirati stratešku autonomiju na jedan ograničen način. i ne tražiti da u potpunosti e, djelujemo autonomno s obzirom na pomoć iz SAD-a u vojnim operacijama. A moje drugo pitanje odnosi se na operacije Europska unija ima svoje misije i svojim angažmanom daje značajan doprinos rješavanju brojnih kriza. Jučer smo razgovarali o e, misijama za obuku te savjetodavnim misijama u Iraku i u Africi. I jedan od naših gostiju Možda u budućnosti kada ćemo se baviti upravo tom temom, obukom i savjetodavnim misijama, možda bismo trebali se odlučiti za rješenje gdje bi Europska unija osigurala kapacitet za ovakve misije, ali zaštita postrojbi bi nju bi trebalo osigurati e, snage koalicije koje bi vodila jedna ili više država članica. Možda bi to bilo najlakše rješenje. Slažilo se s time i mislite li da bi Europska unija trebala biti ambicioznija prilikom svog angažmana u rješavanje kriza na Africi ili bilo gdje izvan naših granica? Merci, général, nous euh, Hvala, čućemo još nekoliko pitanja prije nego što vam ponovno dam riječ generale. Za EPP Chris Peters. Hvala gospođo predsjedavajuće, ispričavam se što malo kasnim jer morao sam ići glasovati u drugi odbor. Prvo, drago mi je da je kolega još jednom postavio e, pitanje koje se odnosi na raspravu o europskoj strateškoj autonomiji te je govorio o izvješću o kojem smo glasovali prošli tjedan u Strasburu. Dragi generale, nadam se da ste pročitali to, taj dio izvješća o europskoj strateškoj autonomiji. Mislim da e, u tom dokumentu zapravo stoji vrlo važan odgovor na pitanje o tome što mi mislimo o tom konceptu. Naravno, saslušat ćemo i vaš odgovor koji nam je važan. Moje drugo pitanje odnosi se na sljedeće. Europski fond za obranu je naravno jako važan. Koji je odnos između tog fonda i i e, vojnog odbora Europske unije? jer ne postoji, koliko sam shvatio, izravna veza, ne postoji mogućnost da predlažete određene projekte, već morate pitati to vijeće. Ne možete izravno podnositi prijedloge vezane uz e, fond za obranu. Hvala. Gospodin Basescu. Hvala Poštovani Poštovani generale, dakle, vi ste spomenuli još jedan od važnih rizika, a to su valovi migracija. Jasno je da ako u ovom trenutku kao što smo to radili u budućnosti, djelujemo samo na sredozemlju kako bismo smanjili e, ljudske žrtve. Mislim da će se ovaj fenomen svejedno širiti zato što nismo djelovali na njegove uzroke, na njegove korijene. Naravno, to nije jednostavno i to je apsolutno vrlo, vrlo složeno pitanje. Međutim, po mom mišljenju, kontrolirati fenomene nezakonitih migracija treba počivati na tri e, stupa političke suradnje između vojnog i civilnog sektora. Dakle, prvo, trebaju nam sporazumi o readmisiji ili ponovnom prihvatu s državama e, podrijetla. Drugo, trebamo koristiti obavještajne podatke i djelovati i vojno ukoliko je to nužno kako bismo otkrili mreže krijumčara koji su e, nužni da bi migranti bili prebačeni preko sredozemlja. E, krijumčari naplaćuju prilično skupo ovaj vid trgovine ljudima. Međutim, sve to skupa ne bi bilo moguće bez postojanja vrlo širokih i snažnih krijumčarskih mreža, a to znači da te mreže toleriraju države na čijem teritoriju one postoje. Dakle, ako želimo smanjiti broj nezakonitih migracija, trebamo uništiti krijumčarske mreže. To je nešto što je nužno. I na kraju rekao bih da je važno poštovati međunarodna pravila kada se radi o spašavanju ljudskih života na moru. Dakle, radi se o migracijama koji je zapravo e, postupak koji moramo rješavati u tri etape. Dakle, e, sporazum o ponovnom prihvatu, uništavanje krijumčarskih mreža i povratak tih osoba u zemlje podrijetla. To je nešto za što moramo biti spremni. Inače ćemo sljedećih deset godina imati invaziju migranata. Sve analize pokazuju da klimatske promjene koje će uslijediti imaju za posljedicu ogromne valove migracija. To kažu čak i Ujedinjeni narodi. Dakle, ukoliko ih samo budemo spašavali na moru, to jednostavno nije rješenje problema. Trebamo razraditi sustavni pristup koji počinje na diplomatskoj razini, a to su sporazumi o readmisiji ili ponovnom prihvatu, zatim uništiti sve, ponavljam, sve krijumčarske mreže, uz pomoć država na čijem teritoriju one postupaju i na kraju ljude vratiti u zemlje podrijetla. Merci, Madame Bonfresco. E, hvala, gospođa Bonfresco. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Dobar dan, generale, i hvala lijepa što ste nas posjetili. Hvala vam lijepa što ste e, nam posvetili ovakvu sveobuhvatnu prezentaciju. Ispričavam se jer e, neću e, moći prisustvovati do kraja sastanka i neću moći čuti vaše odgovore. No, slažem se s vama da je naša uloga u budućnosti naprosto strateška samostalnost ili autonomija jer bismo mi morali postati pružatelji sigurnosti u područjima za koje smo najviše zainteresirani. Vidimo eskalaciju situacije u posljednje vrijeme, vidimo veliki nered na geopolitičkoj razini. Tako da moramo kontrolirati i pratiti situaciju, naravno pružiti trening i pomoć svake vrste, čak i e, vojnu pomoć pomoć e, tim državama. To je dakle nešto što bi moglo predstavljati veliku priliku za nas. No s druge strane moram reći da se slažem s onim što je malo prije rekao kolega Badesku i podržavam ga te dodajem da je operacija Sofija pokazala sva svoja ograničenja. Operacija Sofija je bila osuđena na neuspjeh, međutim ukoliko eh, ju budemo poboljšali u budućnosti, ukoliko ju budemo okrenuli prema zaštiti naših granica i prema zaštiti sigurnosti na sredozemlju, a to je ključ sigurnosti cijele Europe, o toj operaciji možemo ponovno raspravljati, ona može postati korisni instrument. No, uloga odbora danas po nama treba postati vidljivija i to upravo u radu EDF-a, Europskog obrambenog fonda. Inače će taj e, fond postati nešto što se već rađa u lošim uvjetima, a to je naglasila Finska za vrijeme svog predsjedanja, e, uz mogućnost rezanja sredstava. A u povijesnom trenutku, poput ovog, to je zapravo onda djelovanje protu gospodarskim, e, protivno svim gospodarskim i povijesnim tokovima. Dakle, parlament od predsjednika nadalje bi trebao odigrati svoju ulogu kako bi se osnažio ovaj fond. Funkcioniranje, učinkovito funkcioniranje fonda po meni moglo bi se dodatno ili i moralo bi se dodatno e, ojačati vašim znanjima, vašim iskustvima, vašom velikom ulogom unutar tog fonda kako bismo izbjegli nepotrebno dupliciranje, rasipanje i kako bismo izbjegli da se naprosto raspršimo, a da se ne držimo zajedništva Europske unije, što je najvažnije. Jer doista fond treba e, postati glavno, e, glavno sjedište za e, istraživanje i razvoj i sve ostale aktivnosti vašeg odbora. Hvala vam. Hvala i gospođa Egvila za ECR. Hvala lijepa. Predsjedateljice, imam jedno pitanje za generala. Prvo hvala na sjajnom izlaganju. Međutim, htjela bih čuti vaše mišljenje oko toga kakva je budućnost suradnje između NATO-a i Europske unije. To je naprosto moje pitanje. Zahvaljujem kolegama koji su govorili prije mene i koji su spomenuli veliki problem koji imamo na sredozemlju s nezakonitim migrantima. Kao što znate, Španjolska je jedna od država koja apsolutno pati pod e, ovim valovima migranata i moram reći da nismo država dovoljno bogata da bismo primili sve te migrante koji kucaju na naša vrata. Nezakonita migracija je nešto što nas pogađa svaki dan. To vidimo na našim ulicama, u našim gradovima. E, nezakoniti migranti traže naravno bolji život, međutim tu među njima pronalazimo osobe koje ne žele živjeti kod nas, ne žele raditi, već su to ljudi koji su apsolutno teroristi, koji žele učiniti loše djela i koji se upliču ili sakrivaju u e, skupinama migranata koje traže za svoju obitelj bolji život. Međutim, mislim da e, Španjolska nije dovoljno bogata država, ne možemo e, cijelu Afriku e, primiti. Hvala vam na svim naporima, ali mislim da nam treba sveobuhvatnja kontrola. Hvala lijepa generale što ste me saslušali. Hvala na vašem izlaganju. Merci beaucoup, Hvala generale, prije nego što vam predam riječ i htjela bih htjela reagirati na vaše izlaganje na kojem vam zahvaljujem. Rekli ste da želite da mandati za misije Europske unije da će se mijenjati. Spomenuli ste Sahel i Somaliju i rekli ste da bi htjeli da se ti mandati promijene i da se ne radi samo o obuci, već i o drugoj vrsti pomoći pa me zanima kakve su u ovoj fazi reakcije država članica. Jučer ujutro smo imali e, dugi dio e, posvećen Sahelu i sve e, kolege koje su bile prisutne su svjesne da treba hitnije djelovati i više napraviti i da države članice trebaju više napraviti i vi ste spomenuli inicijativu o, europskim e, europskom instrumentu za mir. Pa me zanima kakva su stališta država članica. E, e, o tom projektu se govori od 2018. godine. Bilo bi dobro da što prije zaživi. Hvala. Great e, Sjajna pitanja, mnoga od njih su i važna. I zapravo zahtijevaju e, duge odgovore, a za neka od njih e, nemam čak niti nadležnost odgovoriti jer imaju političku dimenziju. Kad je riječ o strateškoj autonomiji, to je nešto što je ključno za globalnu strategiju. Mislim da je to stup. Ali ja to malo jednostavnije gledam. Radi se o stupu. Ne, nema globalne strategije, ne postoji mogućnost da budemo pružati sigurnosti na globalnoj razini bez strateške autonomije koja odgovara razini ambicije. Naravno, to ne znači da strateška autonomija znači da nam neko treba dati tu autonomiju. Već to znači da možemo učiniti nešto kada drugi ne žele ništa napraviti, te da imamo sposobnost, kapacitet provesti misiju za koju se odlučimo. To znači da niste stop postao autonomni u smislu vojne operacije, pa to niti ne želi Europska unija. Govorimo o suradnji s NATO-om, koji je na, najveća e, vojna i e, obrambena organizacija u svijetu. Naravno, e, ima važnu ulogu pružanja kolektivne obrane, ali ima i druge zadaće, ali ovo znači da možemo provoditi misije i operacije koje želimo, jer u protivnom politička dimenzija, diplomacija nemaju težinu. Ako govorimo o bilo kojoj aktivnosti ili misije, ili e, uvođenje embargo na oružje, to znači da Europska unija mora biti u stanju provesti taj embargo. To znači da trebamo imati alate koji podržavaju naš nivo ambicije. E, trebamo isto tako stvariti ciljeve u smislu razvoja europskog kapaciteta. Trebamo riješiti problem dupliciranja u europskom proračunu za obranu i europske zemlje imaju, e, zapravo imamo drugi najveći proračun za obranu u svijetu. Ako želimo misije za obuku, neovisnu ili neku neovisnu misiju, moramo imati kapacitet za to. Inače nismo vjerodostojni, ne možete uopće sjesti za stol i biti vjerodostojan partner. Strateška autonomija i globalna strategija ako idemo do kraja, znači da 27 zemalja mogu govoriti barem o glavnim pitanjima e, jedinstvenim glasom. E, to može značiti i odustajanje od um, određene doze ne, neovisnosti u pogledu sigurnosti i obrane. Ali u svakom slučaju EU unija mora imati sposobnost provoditi takve, provoditi takve operacije. Moramo biti ambiciozni, inače ćemo propustiti prilike. I ja sam od 2011. godine ovdje i to je dosta vremena i mislim da ne postoji alternativa strateška autonomija, autonomiji za provođenje e, operacija predložiti ope, da biste predložili operaciju ako nemate autonomiju morate tražiti e, od drugih da je pro provedu e, ne možemo niti govoriti o sudjelovanju Europske unije u Libiji e, embargo, monitoring i tako dalje ako nemate kapacitet. Isto tako, strateška autonomija je dio jednog europskog stupa da pojednostavnim, nemamo oružane snage. Mi, ako imamo jednu, jednu vrstu postrojbi, onda samo odlučujemo kamo ćemo iti. Ali ako imamo stratešku autonomiju, ako imamo kapacitete, onda definiramo što ćemo napraviti u korist NATO-a, UN-a, ovisno o situaciji. E, Europska unija može pružiti e, snažne snage u u primjerice u Libanonu, što je bio slučaj prije tri godine. Isto tako, e, na Balkanu smo bili vjerodostojni. Dakle, kad odlučimo rasporediti snage, moramo biti vjerodostojni. Europska unija isto tako ima prostor autonomije koji proizlazi iz geopolitičke i geostrateške pozicije. Mm, dugo bi mi trebalo vremena da to objasnim, ali nakon Libije NATO vjerojatno neće već neko vrijeme igrati važnu ulogu kao zadnjih 30 godina, već će se više osredotočiti na kolektivnu obranu. U toj fazi Europska unija ima e, važnu odgovornost i interes i otići će u Afriku, uspostaviti komunikaciju i postavi se, ono što je jako važno, da imamo alate, to je pitanje integriranog e, pristupa. Mi moramo imati ekonomske alate i uložiti političke napore. Kao što sam rekao, nema eh, jedinstvenog eh, vojnog rješenja. Već 40 godina sam u ovom sektoru, 5 godina sam bio na terenu. U svakom slučaju, eh, ono što je bitno da postoji vojni kapacitet koji se može rasporediti kako bismo dodali vjerodostojnost našim naporima raspoređivanje snaga, brodova, a nemate kontekst za to, već zapravo mm, gubite. Mali, Srednjoafrička republika, Somalija, to je jako važna regija, jako dobro, jake su veze s Libijom. I kao što sam rekao, e, ovo je kombinacija domino efekta, efekta leptira ono što se događa tamo se e, osjećaju u Libiji obratno. Osim toga tu su i teroristi koji dolaze u Libiju, a možda dolaze i zbog e, poreza kalifata. E, znamo kakva je situacija e, na Bliskom istoku, Magrebu i Srednjoj Africi. Mislim da je za ove misije, misije za obuku i e, misije ZSOP-a, u tom smislu je e, bitno jačanje kapaciteta. dakle, ne gradi se vojne snage odjednom. Potrebna je obuka i potrebna je pomoć. To je veliki biznis. EUTM, e mislim da je ta misija za obuku važna i važno je ojačati, e, možda promijeniti koncept. Obuka nije dovoljna jer se ne radi samo o e, obuci, već i o jačanju kapaciteta, pa je to pitanja monitoringa, mentoriranja, pomaganja, praćenja i pružanje pune potpući u ovoj trenutku te misije e, imaju su dosta ograničene u smislu brojke. E, mi nemamo kapacitet da ih jako osnažimo. U ovoj fazi europske snage nisu baš previše angažirane u inozemstvu. Neovisno o tome što čujete, nisu posebno angažirane. Prije deseta godina imali smo pet ili šest puta više raspoređenih e, snaga. Mogli smo odmah ih više rasporediti. Ali ove misije e, vjerojatno nisu niti dovoljno vjerodostojne u e, očima država članica jer su malobrojne, nemaju ni neki veliki utjecaj jer samo nude obuku. Dakle, ako možemo povećati razinu ambicije kako bi te misije bile vjerodostojnije, čvršće i da ne pružaju samo obuku, već cijeli skup drugih e, vrsta pomoći, mentoriranja i tako dalje, i te da osiguramo njihovu zaštitu. I neke od tih misija se događaju u jednim, nekim od najopasnijih e, mjesta na svijetu. Recimo u Somaliji, kada su išli na obuku iz baze na mjesto za obuku, E, oni su prolazili Mogadišu, to je kao da idete kroz e, Afganistan. Bila je potrebna zaštita, a to se zove e, obuka. U svakom slučaju, ponavljam, vjerodostojnost je bitna. I loše je da Europska unija ne razumije da je potreban drugačiji pristup. To je regionalizacija, dodatne snage i dodatne projekte Europske unije. Dakle, treba osnažiti te misije. Nadalje, tu je pitanje potrebe za zaštitom. Mislim da treba e, treba osigurati zaštitu, uključujući i zapovjednika. E, znači jedna e, zemlja može osigurati zaštitu, nije bitno radili se o Francuskoj, Španjolskoj ili nekoj drugoj zemlji. U svakom slučaju potrebna je e, potpora u jednom slučaju jedne zemlje, u drugom slučaju druge zemlje. E, primjerice u Maliju, ali ne želim predugo govoriti, e, tamo imamo pet misija, jer postoji misija UN-a, zatim francuska misija, zatim EUTM, zatim imamo misiju za Sahel i imamo lokalne snage i bitno je koordinirati napore i mi smo jedini koji pružamo savjetodavne usluge i obuku. Drugi nemaju taj mandat. Isto tako možemo to napraviti tako da podupremo e, e, operaciju, odnosno snage Sahela, jer nemaju alate. Mi možemo pružiti te alate. Jer taj neuspjeh će se osjetiti, kao što je rekla predsjedavajuća, oni će se okrenuti u protivnom protiv nas i reći će da smo mi krivi za neuspjeh. Nema alternative. Sahel ne može sam. Trebaju potporu. Isto vrijedi i za Libiju. Tako je u velikom e, dijelu svijeta. Na rogu Afrike je situacija ista. Moramo preuzeti odgovornost. To je moje mišljenje. Da, mislim da je europski instrument za mir važan, to je važna inicijativa. To je mogućnost za više financiranja, jednostavni instrument, omogućuje se obuka postrojbi, mogućnost financijskog eh, potpore partnera ko, i država koje rade s nama, primjerice Gruzije. Isto tako se omogućuje državama članicama da dobiju financijsku e, kompenzaciju za e, resurse koje pružaju. Dakle, ako se država uključi, plati za sve, a kad je riječ o e, UN-u, oni plate vojnike. Dakle, ako se ne plaćaju vojnici, barem da postoji financijski alat kako bi se osigurao benzin, oprema za malice koje obučavamo jer ih inače obučavamo i onda im ne ostavimo potrebnu opremu. Znači, obučujemo im, obučavamo ih, a onda im ne pružamo dalje nikakvu potporu. Kad je riječ o Europskom fondu za obranu, to je nešto što je jako važno. Radi se o 10 milijuna milijardi eura cilj e, bit će usmjeren na razvoj istraživanja, na javnu nabavu, oružje i tako dalje. Znači, u Europi mi nekad e, proizvedemo recimo sedam tenkova, a nakon toga nema efekta razmjera i tratimo resurse i bitno je imati rezervne dijelove, a to bi nam pomoglo da imamo djelotvornije alate. Kad, e, razgovaramo unutar vojnog odbora, puno stvari je dostupno, ali je djelotvornost loša, jer e, su svi sustavi različiti. Ovo je način da se na neki način stvari olakšaju, da se stvari koordiniraju, da imamo isti pristup e, istraživanju i razvoju. Nijedna zemlja u savršenom svijetu ne bi trebala razmišljati o tome da izgradi ogromni e, sustav naoružanja, već bi sve zemlje trebale koristiti svoju e, ekspertizu za izgrade taj sustav i Europska unija bi im trebala djelomično tome pomoći. Tu je bitna nabava i ravnoteža da se ispravan iznos namjeni za nabavu. Kad je riječ o ono bitan je nivo ambicije. dakle, cilj e, projekta je da se ostvari ambicija. Dakle, mi bismo se trebali usredotočiti na ono što nemamo. E, trebamo e, jačati kapacitet kroz ovaj fond. Znači ako idete u bilo koju zemlju, dakle ja sam odgovoran za vojnu komponentu i mi pružamo vojne savjete na političkoj razini kako bi znali gdje investirati e, novac radi razvoja sigurnosnog sustava. Nakon toga je na političkoj razini da odluče li to ispravno ili ne, ali E, to treba doći prije političkih e, odluka. Isto vrijedi i za Europski fond za obranu. U ovom trenutku taj fond znači da mi šaljemo, dajemo e, vojne savjete o tome što nedostaje. Dakle, to je voljno mišljenje. Jer nakon toga se radi samo o industrijskoj igri. E, uvjeren sam da će ovo, da kada bismo direktno tome pristupili, da bismo imali bolji učinak. Mislim e, da bi e, načelnik Europske obrane trebao imati direktnu vezu s komisijom i naravno kad je riječ o našim direktnim prijedlozima za Europski fond za obranu, u svakom slučaju prijedloge daje male države članice na kraju, to dođe do država članica. Kad je riječ o migracijama, ja se time ne mogu baviti na političkoj razini, na tehničkoj razini. Migracije su efekt krize. Da bi se riješio problem, moramo se pozabaviti uzrocima problema. Migranti su žrtve krize. Radi se o destabiliziranim zemljama, mm, teroristi su tu, rat, klimatske promjene, siromaštvo, rast populacije preko svake mjere i sve to utječe na opće stanje. Ne možemo se baviti samo jednim od ovih problema, već sve probleme riješiti. Teroriste, migracije, destabilizaciju, utjecaj na zemlju Europska unija mora e, doprinijeti rješavanju problema i zato moramo ići u Sahel s jačom misijom, a izgubili smo vjerojatno priliku u Libiji. Tamo je kriza počela 2011. godine, sada je 2020. godina, znači 9 godina. 9 godina Europa je već trebala naći jedinstveni način da se napravim nešto više. Sada počinjemo kasno, ali nikad nije prekasno. Nije bilo, nije bilo prekasno ni kada smo pjedili naciste. Tako ni sada. Trebamo vjerovati i djelovati, ali trebamo imati više hrabrosti da bismo djelovali. Jedna od akcija je Sofija. Sofija je jedina misija koja je postojala koja e, stvara vezu sa Libijom i s e, Središnjim Mediteranom. E, tu je potrebna potvrda Vijeća sigurnosti UN-a, to se nije dogodilo 2011. E, godine, ili radom u Vijeću Europske unije na zahtjev država članica. Dakle, potreban je mandat gdje teorijski, u teoriji trebamo e, znači prihvaćati e, migrante, e, uništavati e, krijumčarske mreže i tako dalje. Ali naravno, mi smo europljani, naši brodovi i zapovjednik će uvijek imati obvezu imati moralnu obvezu spašavati živote. Čak i da se radi o ratu, čak i da imaju mandat Mm, nešto napraviti u okviru rata, svejedno spašavate živote na moru. Tu nema rasprave. Ali treba rasporediti brodove u kontekstu embarga. To je jedno što možemo napraviti i što možemo riješiti. I kao vojnik mogu reći da u ovom trenutku činjenica da djelujemo brzo i ispravno da bismo E, riješili tu prazninu je puno važnija za našu relevantnost nego broj migranata koje spasimo. Ako ništa ne napravimo, e, ima ih otprilike 700 tisuća u Libiji koji bi mogli otići ako se situacija ne poboljša. Ako je to moguće putem smjernica, zatim embargo na oružje i bilo bi čudno e, da se Europska unija ne dogovori brzo oko već postojećih operacija, a bilo bi, možda bi se dogovorila oko još nečeg drugog. Tako da je vrlo snažno stajalište o operaciji Sofija, to je dobar koncept. Isto tako tu je i pitanje iskrcavanja što nije vojni problem, ali mislim da bi bilo neugodno kada 27 država članica ne bi mogla riješiti pro, mali broj, problem malog broja migranata sada. A, zapravo treba riješiti stvari koje su vezane uz sigurnost, primirje i nakon toga možemo se uključiti u druge operacije nakon prekida vatre, monitoring i tako dalje. E, odnos Europske unije i NATO. Želimo suradnju. To je dio načela globalne strategije. 22 e, države članice su članice i NATO. Dijelimo iste vrijednosti. Želimo snažnu suradnju u koordinaciju operacije su dosta ograničene, samo postoji operacija u Bosni i Hercegovini, a to je u okviru Berlina Plus. Nema drugih misija zbog neslaganja jedne zemlje. Tu trebamo pogurati stvari, e, potrebna je politička volja da bi se riješili problemi koji postoje na istočnom Mediteranu. To je vezano i uz pozicioniranje određenih država članica. Nakon toga trebamo naći druge tehničke mogućnosti poput povećanja e, obuke, e, predlaganja obuke i tako dalje. E, u tom smislu pitanje strateške autonomije je obavezno pitanje. Jer s Berlinom Plus možemo koristiti NATO u okviru europskih operacija tako da se operacija u Bosni i Hercegovini vodi putem e, lanca zapovjerenja NATO-a. Dakle, e, nema, naravno, da biste proveli ovu operaciju trebaju vam vaše postrojbe i vaše zapovjedništvo. To je ta strateška autonomija. Hvala. Hvala generale na ovim vrlo iscrpnim odgovorima. Jako ste bili jasni i angažirani. Možete računati na potporu našeg odbora vezano uz teme koje vas zaokupljaju, jer su to teme koje zaokupljaju i nas. Hvala. Dragi kolege, prelazimo na zadnju točku dnevnog reda. Želim dobrodošlicu našim eh, govornicima Camille Grand, pomoćnik glavnog tajnika NATO-a, te gospođa Aleksandra de Hobbs Hefer, direktorica za istraživanje, direktorica Pariškog ureda Marshallovog fonda. E, govorit ćemo o NATO-u, savezu koji e, slavi 70. obljetnicu postojanja i to u jednom međunarodnom kontekstu koji je dosta volatilan. E, i dalje je Savez glavni e, doprinositelj naše sigurnosti. Treba reći da se morao prilagoditi novim uvjetima sigurnosti i obrane, pogotovo u kontekstu e, borbe protiv terorizma nakon napada 11. rujna što je dovelo do aktiviranja članka 5 Washingtonskog sporazuma, a tu su i hibridne prijetnje. 3. i 4.12. prošle godine u Londonu E, šefovi e, vlada i država, država članica su odlučile e, svemir doživjeti kao novu dimenziju sukoba. U svakom slučaju ćemo razgovarati o strateškom okruženju NATO-a. Postavlja se pitanje koja je dugoročna strategija NATO-a u današnjem međunarodnom kontekstu došlo je do e, povratka unilateralizmu i isto tako došlo je do naticanja između velikih sila, a pojavile su se i nove sile. E, pojavio se i nacionalizam ponovno. Pa se postavlja pitanje što zapravo uopće riječ savez sada znači. Londonski sastanak e, je pokazio pokazao da je to prilika e, da saveznici razgovaraju o svojim proračunskim obvezama. Međutim, e, savez u svakom slučaju e, podrazumija konvergenciju stajališta u području strateških usmjerenja. Londonska deklaracija podsjeća da su jedinstvo, solidarnost i kohezija glavna načela saveza. Isto tako, treba razmisliti o odnosu članka 5, a to je solidarnost između saveznika i konzultacija, konzultiranja svih tih e, istih saveznika. I e, u svakom slučaju treba razmišljati o političkoj dimenziji NATO, uključujući i o konzultiranju i raspravu tu treba pokrenuti. E, nijedna e, država nije se E, se nije pridružila NATO da bi je se zanemarivalo. I u svakom slučaju e, pogotovo e, kad se radi o događajima koji imaju ozbiljne posljedice za njihove njihovu sigurnost. I upravo pitanje Turske E, otvara vrlo važna pitanja o funkcioniranju e, NATO-a. Treba se postaviti pitanje uz, e, uz djelovanje NATO-a, pogotovo kad predsjednik Trump ne želi dodatni angažman NATO-a na Bliskom istoku i ne znamo hoće li to dovesti do dodatnog e, povlačenja američkih postrojbi. I to je dio e, inicijative da se osnaži kapacitet europske obrane, a isto, e, isto tako je to bitno u kontekstu suradnje Europske unije i NATO-a. I u Londonu je ovaj napredak bez presedana Mm, u pogledu suradnje pozdravljen. Isto tako trebamo e, definirati kakva je naša zajednička e, e, percepcija sigurnosti i obrane te osnažiti i konsolidirati našu suradnju, pogotovo u okviru dijaloga s NATO-om. Daćemo prvo riječ gospođi De, De Hops Hefer na nekih desetak minuta i drugom gostu. Nakon toga ćemo otvoriti E, raspravu. E, hvala, hvala svima što ste došli, veliko mi je zadovoljstvo što mogu razgovarati o NATO u e, fazi kada kada fazi koja je dosta teška za NATO. Prebacit ću se sada na engleski jer sam svoje bilješke na engleskom pripremila, ali svi govore više jezika ovdje pa će to dobro funkcionirati. Kao što je za rekla, sam ravnateljica Mašalog fanda SAD u Francuskoj, naša je uloga upravo ono čim se danas bavimo. Dakle, što se tiče europskog i transatlantskog eh, razgovora, koje su od koristi za sve strane. Kada raspravljamo NATO, uvijek volim spomenuti Stiva Voca. 97. je u časopisu Survival objavio članak koji preporučujem da svi pročitaju naslove zbog čega se savezi raspadaju. I mislim da je važno vratiti se na te argumente koje je on u tom trenutku istakao da sažmem, on govori upravo o onome o čemu mi danas raspravljamo. NATO je savez koji se temelja dva stupa, jednako zajednica interesa, a drugo zajednica vrijednosti. I oba su isprepletena. Kada jedan od ta dva stupa postane ranjiv, drugi također postane ranjiv. No voljela bih sada obratiti pažnju na četiri osnovna pitanja koje moramo razmotriti ako želimo ozbiljno analizirati budućnost NATO-a. Jedna je promjena percepcije prijetnje, drugo je pitanje vjerodostojnosti, treće je pitanje političkog vodstva i utjecaja naše vlastite nacionalne politike na način na koji djelujemo u Savezu i kao što je Natalie Lozover spomenula, posljednje je Europa i na koji način ona može početi postati učinkoviti sigurnosni igrači kako možemo osnažiti tu transatlantsku vezu. Prvo, poimanje prijetnji, to je velike vezano uz pitanje solidarnosti, nešto s čim se borimo u proteklim godinama s takozvanim istočnim i južnim krilom. Osobno ne volim taj termin jer tako stvaranje granica i krila je nešto što je prilično umjetno. Ako pogledamo ulogu Rusije na oba krila, mislim da to nije koristan način raspravljanja <clears throat> našeg poimanja prijetnji unutar Saveza. <clears throat> No smatram da je veliko pitanje da se zapitamo kako savez 21. stoljeća se može prilagoditi izazovima 21. stoljeća. I još uvijek se tu nalazimo u sred tog pitanja. Natalija je spomenula da što je to što danas znači savez, a savez je jedan evolutivni koncept. Savez reagira na geopolitiku, reagira na promjenu, pojavu i nestajanje prijetnji. I ako uzmemo tri posljednja strateška koncepta, 91. kraj hladnog rata, 1999. i 2010. sredina usred Afganistanskog rata, ono što se pokazuje je da strateški koncept i proces djelovanja Saveza je uvelike bio pokretan krizom, dakle procesom od ozdo prema gore i velikim dijelom prioritetima SAD-a. Zbog toga, dakle, kad imate predsjednika koji kaže America First ili da je NATO europska organizacija, to dakle se, možemo reći da je to uvelike bila organizacija koja Ameriku stavlja na prvo mjesto i globalni program gotovo da se vraća na to kako NATO može igrati više globalnu ulogu što se tiče tehnologije, mi, svemira, pitanja Kine i osnaživanje svoje uloge protiv terorizma, a to sve savršeno se uklapa s globalnim interesima SAD-a. Jedno što sam doista željela naglasiti je da nakon 11.9. i Europski američki saveznici <clears throat> su zaglavili u nečem što bih nazvala jednom strateškom paralizom zbog takozvanog globalnog rata protiv terorizma. I još uvijek zapravo funkcioniramo unutar tog okvira globalnog rata protiv terora i govor tajnik NATO-a u parlamentu prije dva dana je istaknuo da je prva misija NATO-a i transatlantske suradnje borba protiv terorizma, broj dva Rusija, broj 3 Kina. Dakle, i dalje funkcioniramo unutar tog načina razmišljanja i to nas je u određenoj mjeri otežilo nam je razmišljanje u jednom širom strateškom okviru. I odjedno smo tako shvatili da Kina se uzdiže sve brže, da Rusija nije samo neko ko nam mrsi račune na istoku, već da je doista i djeluju u našem južnom susjedstvu i tehnologija postaje ključna geopolitički, geopolitički geostrateški izazov. Vrijeme je dakle da možda malo se odmaknemo i razmotrimo o tim dubljim, širim trendovima koji djeluju ispod površine saveza i s kojima hvatamo korak. I to bih rekla da je smisao ove strateške revizije kroz koju NATO prolazi. To je bilo prvo što sam željela spomenuti, a drugo se tiče programa za transformaciju NATO-a i prioriteta. Mnogo se raspravlja, osobito nakon Trumpove izjave o NATO i to je dakle velike vezano uz to da NATO radi na misijama koje se bave stabilnošću. Kada kažem da postoji malen apetit između strane američkih saveznika da NATO produbi svoj angažman na Bliskom istoku, glavni tajnik intervention. Um, I think we're more in a sort of containment strategy. Mislim da zapravo se ovdje više radi o tome se pokušava ograničiti e, strategije, odnosno ograničiti terorističke aktivnosti e, lokalno i regionalno koliko je god više moguće i NATO i dalje ostaje jedan vojni savez, a primarni alat tu je vojni. Dakle, taj vojni alat nije prilagođen e, sam po sebi izazovima s kojima se suočavamo, primjerice raspad država, terorizam i sve to što zahtjeva više hibridne alate. I to je ono gdje bi zapravo NATO trebao mnogo bolje djelovati. Ali u američkom umu i poimanju, a sada se to pokazuje, da Pentagon ponovno razmatra svoj vojni, vojni utjecaj svugdje u svijetu, Africi, Bliskom istoku, i razmatraju kako NATO može zauzeti poziciju ondje gdje se SAD želi povući. A to velike ima veze sa tim konceptom NATO ja predsjednika Trumpa. Sahel je jedan zanimljiv pristup jer Pentagon će krajem ovog mjeseca siječnja dati planove o djelomičnom povlačenju što očito ima implikacije za nas, za Francusku primarno, u Sahelu, ali i za europsku sigurnost. I sjećam se da sam u Norsaju sjedila kada 2011. sam imala zanimljive rasprave sa kolegama iz Amerike. I oni to je pitanje NATO-a. SAD želi to outsourcati, delegirati NATO. Jer mi se to činilo čudno s obzirom da SAD nije e, u određenoj mjeri s obzirom da je NATO europska organizacija, a sada sam imali isti takav osjećaj da bi NATO trebao snažiti svoju ulogu i zapravo se o prebacivanju tereta, a ne raspodjeli tereta u tom pristupu. I tu moramo detaljnije porazgovarati s našim američkim saveznicima. Drugo povjerenje, kredibilitet, mm, mislim da je sve veći razdor između vojnog i političkog stupa kada govorimo o nato Turski ulaz u Sjevernu Siriju svakako pokazao, otkrio kako stvari izgledaju bez ikakvih konzultacija i pitanje koje se u Francuskoj već od 2013. povlači uz stavove koje Obama nije u potpunosti dovršio, ali koje Trump nastavlja, možemo li računati na svoje američke saveznike? A kada se to pitanje počnete postavljati, to znači da samo osnovno načelo saveza NATO, a to je povjerenje, je dovedeno u pitanje što se meni čini izuzetno problematično. Nije to prvi put da si postavljamo ovo pitanje ili da naglasak stavljamo na potrebu za većim političkim konzultacijama. Dakle, možemo pogledati krize iz 56. odbor trojice sa norveškim, talijanskim, kanadskim mefeom gdje je doista naglašena ta potreba za bliskim političkim konzultacijama. 67. je također se stvar naglašena, međusobna povezanost tih političkih i vojnih stupova, ali to je nešto što moramo osnažiti. A to možemo učiniti i kroz nešto što još nismo učinili, a to je aktivnost ponovne procjene rezultata posljednjih NATO-ovih političkih aktivnosti, vojnih aktivnosti. Dakle, zanima nas koji su rezultati, koji su ishodi nedavnih vojnih operacija NATO-a, primjerice od 11.9. što je pošlo po zlu gdje i što je moguće ispraviti. Mm, jedna jednostavna usporedba. Prije 20 godina smo primjerice imali liberalne intervencije koje su se temeljile na slobodnim pretpostavkama. Prva status SAD-a je nešto što jamči svjetski poredak, dva, položaj Europe uz bok Americi i treće, nedostatak ozbiljnih pretendenata na dominaciju Zapada od strane Amerike. Ako to stavimo u kontekst današnjice, slika je vrlo drugačija. Pod jedan, e, SAD koji se povlači iz onoga što je nekad bilo globalno vodstvo i globalna odgovornost i SAD. Dva, Europa je uvelike raspodijeljena, pogledajmo pitanje Libije i drugih tema. I tri, imamo autoritarne sile koje postaju sve više intervenističke, intervencionističke naklonjene. I ovdje se zapravo stvara jedan moment u kojem moramo prerazmotriti svoju političku koheziju ili nedostatak političke kohezije i pokušati na tome poraditi jer to utječe na vjerodostojnost i utječe na povjerenje unutar saveza. Treća stvar koju sam htjela govoriti vodstvo. Tu ću naglasiti SAD jer vodstvo SAD-a je i dalje vrlo prisutno unutar NATO-a. Zamisao globalnog NATO-a koji služi američkim globalnim interesima, ponovno se vraćamo na to što je vjerojatno cijena našeg uspjeha, jer povećali smo svoj proračun za obranu, pokazali korisnost, a sada Trumpova vlada vidi prednosti NATO-a, što može biti dobra stvar, ali i ne mora nužno, jer Trump do određene mjere i dalje usmjerava program NATO-a. Ne vjerujem u cijelu raspravu o tome da bi se SAD mogao povući iz NATO-a. Mislim baš suprotno da će SAD i dalje trebati NATO, ulagati u njega i sve više tražiti od nas kao europskih saveznika iz jednostavnog razloga a to je da u globalnom nadmetanju s Kinom NATO se iz perspektive Washingtona doživljava kao jedan važan strateški tampon, osobito što se tiče hegemonije SAD-a nad europskom obrambenom industrijom. Tu vidim da dolazi do jednog nove, mogli bih to nazvati transatlantske pogodbe, gdje s jedne strane imamo SAD koji pristaje ost postati pouzdan saveznik unutar nato dok polako smanjuje svoj vojni doprinos, a u zamjenu za to europske članice NATO-a će biti Washington će ih zatražiti da ograniče pristup Kini e, naprednoj tehnologiji i da ograniče prodaju e, robe koja može imati izravnu vojnu primjenu. Dakle, to se prilično temeljito i jasno neprestano pokazuje. <clears throat> Nakon 2020. imamo izbornu kampanju američku, ne vidim toliku promjenu u stajalištu SAD-a, osim možda više diplomatskom jeziku. Ali raspodjela opterećenja, 2% prioritet na Kini, Europa koja se doživljava kao što je jedan moj dobar prijatelj rekao, instrument u globalnom nadmetanju s Kinom, sve to i dalje stoji. Ja živim u Francuskoj i vidim da je francusko stajalište takvo da u obzir uzima i dublje strukturne trendove, što mene vodi na zaključak da Europa i osnažavanje transatlantske veze je nešto što moramo očekivati, dakle dublje strukturne trendove koji znatno preobraćuju, mijenjaju obrambenu politiku Europe i sa strane SAD-a. A to nas dovodi do običajnih rasprava o europskoj strateškoj autonomiji. E, to ćemo preskočiti. Znam da ste imali zanimljivu razmjenu sa glavnim tajnikom NATO o tome, ali bit ću provokativna i reći da zapravo već to i činimo, već djelujemo strateški na različite načine, diplomatski, što se Irana tiče, ne prihvaćajući američku odluku. Iako smo u određenoj mjeri bili prisiljeni približiti se malo stajalištu SAD, zatim klima, na tu temu se ne slažemo s SAD-om, pitanja sigurnosti na moru. U hormonskom trestjesnacu i moramo, dakle, možemo već razmišljati o Europi diplomatski, strateški kao autonomnijem tijelu u odnosu na američke odluke. A to mislim da je zdrav proces. Ono što mislim da nas još uvijek kao Europljane razdjeljuje a prikupljamo tu veliki broj Amerikanaca i na oko stola u našoj instituciji, a to je bolje poimanje toga koja je buduća putanja transatlantske sigurnosti odnosa stavova Amerikanaca. Još uvijek ne dijelimo možda iste analize budućih, e, budućeg smjera u kojem ide transatlantsko partnerstvo, a to se i pokazuje u raspravi koju vodimo o tome što znači strateška autonomija. Načelno imamo skandinavske, baltičke, sjeverne zemlje koje stratešku autonomiju doživljava kao oslabljivanje transatlantske veze. Francusku koja moram reći ima prilično jedinstveno stajalište tvrdi da će nas to učiniti baš boljim partnerom SAD-u i u sredini Njemačka, Velika Britanija koje kažu da moramo razmišljati neovisnije i britanski ministar obrane nedavno me iznenadio svojom izjavom kako Velika Britanija mora u budućim sukobima razmišljati neovisno od SAD-a, barem više neovisno, ali istodobno, dakle, cijeni se okvir NATO-a. Zaključno, mislim da umjesto da se usredotočujemo na rasprave poput strateške autonomije, smanjenja angažmana SAD-a i tako dalje, da bismo trebali imati jedno šire razumijevanje europskih sigurnosnih interesa, a to uključuje pitanje kako e, želimo biti e, relevantan dionik u globalnom nadmetanju između SAD-a i Kine. I tu bih dala tri prijedloga. Mislim da budućnost Europe kao jednog sigurnosnog igrača, a time i buduća snaga transatlantskog odnosa, će ovisiti o tome što mi europljani možemo bolje učiniti u tri smisla. Prvo, sa SAD-om, borba protiv terorizma, Kina je pitanje gdje možemo, moramo mnogo više surađivati preko Atlantika. Drugo, bez SAD-a, i kao što sam rekla, to već radimo na različite načine, a tu ta koncept strateške autonomije već postoji po mnogim pitanjima. I treće, sa drugim silama. Jer kad kada gledamo stvari nerealno, a moramo sagledati svijet u nove eri geopolitike gdje transatlantsko partnerstvo nije uvijek dostatno kada reagiramo na krize diljem svijeta i u očito trebamo i surađivati i šire razmišljati o svojim partnerstvima sa nekim kompliciranim partnerima, Rusijom, Turskom i drugima. Moj stav nije pesimističan što se tiče budućnosti NATO-a. Mislim da se krećemo prema većoj kompartmentalizaciji, ako tako možemo to nazvati, gdje ćemo i dalje sudjelovati u područjima zajedničkog interesa, a u drugim područjima ćemo morati razmišljati autonomnije, a i treće strane tako su također potencijalni partneri. Hvala. Hvala. E, bilo je jako zanimljivo, ali malo dugo i naši kolege bi isto tako htjeli imati priliku e, na, e, za raspravu. Predam riječ gospodinu Camille e, Grand. Ja sam zapravo u ugodnoj poziciji jer govorim drugi. Aleksandra je obuhvatila već puno stvari koje se odnose na strateško okruženje, pa neću o tome više govoriti. Tim više zato što je moj šef e, glavni tajnik NATO-a, e, on je prije dva dana bio pred, e, u Afetu. Tako da mislim da je on iznio viziju i obuhvatio puno različitih tema. Vizija NATO-a, suradnja s Europskom unijom i važnost naše suradnje u borbi protiv terorizma, um, suradnja vezana uz Rusiju i nove tehnologije. Tako da u sasvim sigurno ću govoriti kraće. Možda ću možda se ipak ponovno taknuti nekih e, tema. Drago mi je što imam ovu priliku predstaviti stajalište NATO-a e, u kontekstu e, obrane i sigurnosti u Europi. Jasno je da je NATO u tom smislu važan akter. Govorit ću francuski, ali možda ću dio uh, govora održati i na engleskom, jer su mi bilješke na engleskom. Htio bih istaknuti jednu stvar na, na početku. To je nešto što Aleksandra nije spomenula, odnosno je, ali nije baš iznijela puno detalja, a čini mi se da je to važno. Radi se o transformaciji NATO u zadnjih pet godina. Uh, od uh, krize na Krimu E, od 1970. E, godine zapravo, zapravo možemo reći da e, tijekom 70 godina postojanja NATO-a NATO došlo je, stalno je bilo do, stalno je dolazilo do transformacije um, i zbog hladnog rata, i zbog situacije na Balkanu, sada zbog Krima, ali sasvim sigurno sada je situacija možda ne opasnija, ali u svakom slučaju nepredvidljivija. Naime, nalazimo se u situaciji gdje kad je riječ e, o istočnom dijelu Saveza, nalazi se Rusija koja puno snažnije inzistira na, svoj strateško, na svom strateškom planu. Isto tako nestabilnost e, je prisutna na, uz južni bok Saveza a isto tako tu su i hibridne prijetnje i kibernetičke prijetnje koje su posvuda. A isto tako e, brzo se stvari tehnološki mijenjaju, a isto tako Kina je sve jača i to ne samo u Aziji, već je sve prisutnija um, u blizini ili čak u, u, prostoru e, transatlantskog saveza i to je dovelo do različitih stvari. Dakle, prvo, priznavanje prijetnji i prilagodba novim prijetnjama i prilagodba našeg instrumentarija i e, isto tako reafirmacija e, kolektivne obrane. E, zapravo e, taj dio je postao manje važan bio, ali u svakom slučaju očito je bilo po, je potrebna modernizacija e, zapovje, zapovjedništva, zapovjedne strukture. Isto tako e, tu je i povećanje reaktivnosti naših snaga. Naglasak se stavlja na snage koje se brzo mogu rasporediti isto tako raspoređivanje e, snaga na istočnim dijelovima saveza, prije svega mislim na Baltik i na Poljsku, a to je bio važan odgovor nakon e, krize na Krimu. Nakon toga smo se okrenuli na prema drugim prijetnjama, to su kibernetičke prijetnje, hibridne prijetnje. E, i isto tako je očito da da postoji dakle e, novi prostor e, prijetnje, o tome je govorila i vaša predsjedavajuća. Mislim da je bitno da zapamtite sljedeće brojke. Došlo je do značajnog e, povećanja obrambenih napora saveznika. Mislim na saveznike iz Europe i Kanade, dakle povećanje bez presedana od hladnog rata. Uz povećanje krajem ove godine, kumulativno gledajući, radi se od 130 radi se od 130 eh, milijardi američkih dolara, odnosno 170 eh, milijardi eura doprinose saveznika. Dakle, to je stvarno eh, veliko povećanje eh, ako to usporedimo s uobičajenim godišnjim proračunom. Zapravo radi se o značajnom o povećanju saveznika iz Europe i Kanade. Projekcije do 2024. godine kažu e, da će doći e, do povećanja od 360 milijardi e, dolara više nego u odnosu na prethodno desetljeće. Dakle, nije ovo utrka u naoružanju, ipak to treba napomenuti. Dopustite da sada prijeđem na engleski da bih spomenuo nekoliko dodatnih e, komentara. E, SAD ima određene obveze prema Europi i to je sasvim sigurno predmet e, rasprave Isto tako u tom smislu je došlo do povećanja. To se često zanemaruje zato što imamo tendenciju usredotočavati se na političku raspravu o raspodjeli opterećenja, ali zapravo SAD ima više postrojbi i radi više vježbi i obuke u Europi nego prije, prije nekoliko godina. Ove godine će se održati najveća e, vojna vježba E, u dakle najveća vježba u zadnjih e, nekoliko desetljeća. E, imali smo sastanak u Londonu, to je dobro prošlo, ali očito je da strateške rasprave među saveznicima nisu zaključene i dalje su žive. Vaša predsjedavajuća i Aleksandra su o tome govorile te rasprave se, okre, se vrte oko tri pitanja. Samo bih htio spomenuti o čemu se e, radi. Prvo, raspodjela opterećenja, cilj od 2%. Čini se da je to razumna doza napora u odnosu e, na razdoblje hladnog rata kada je iznosilo 3%. E, nadalje rasprava o najvažnijim prijetnjama i neprijateljima, odnosno suparnicima. Različite su tu percepcije Možda e, je krivo to podijeliti na one koji su se na istok i one koji su se na jug. Primjerice, Rusija je prilično aktivna na jugu, a e, terorizam osim toga ne poznaje granice, kao što smo nažalost imali više puta priliku vidjeti. A to je povezano s raspravom o tome kako osnažiti koheziju među saveznicima tamo. E, prilagodba NATO-a nije gotova, to je očito i nastavljamo s time i to je svrha onoga što nazivamo procesom razmišljanja, promišljanja. To je pokrenuto u Londonu, bit će formalizirano za nekoliko mjeseci. Zapravo NATO će se baviti pritom svojom političkom ulogom te kako je osnaživati. E, htio bih naglasiti još nekoliko stvari. Ova prilagodba se ne događa u vakumu. Na to, iako se, smo u drugom dijelu grada, nismo e, dio vašeg e, mjehura, svejedno smo dobri partneri, neki od njih najbliži partneri su Finska i Švedska primjerice među državama članicama, ali surađujemo s UN-om, OSS-om, s Afričkom unijom i naravno prije svega s Europskom unijom. E, imamo 22, uskoro 21 zajednička članica Europske unije i NATO i e, zapravo e, NATO i Europska unija su praktički lice i istog e, novčića iz naše perspektive kad je riječ o našoj suradnji, tu su e, dvije strateške izjave koje je potpisao glavni tajnik predsjednici Juncker i Tusk i time je okrenuta nova stranica u retorici. E, ta suradnja naravno nije uvijek laka, ali mislim da ja sam na ovoj poziciji tri godine i vidim da je postignut značajan napredak u tom smislu i doista e, svaki na tjednoj bazi e, sam u kontaktu s e, kolegama iz Europske unije, bilo da se radi o vojnom stožeru, o službi za vanjsko djelovanje i sad sve i sve više s Europskom komisijom. Tu su neka pitanja otvorena, dakle, se, kako kako kako pojedine zemlje reagiraju na pojedine inicijative, ali u svakom slučaju ono što je bitno da postoji dobra volja na najvišoj razini. Ali mislim e, da će to postati e, sve više, sve važnije u godinama pred nama i to je nešto na čemu trebamo raditi. trebamo raditi na e, sposobnostima, na hibridnim prijetnjama. Mislim da dijalog s Kinom o kojem je e, Aleksandra govorila, to je nešto što je jako važno i NATO e, to prepoznaje. Zatim kad je riječ o kvantnom računalstvu i o 5G mrežama, tu moramo biti prisutni zato što također želimo ostati snažni i držati se e, pravila međunarodnog poretka u svijetu koji se stalno mijenja. Uvjereni smo da, e, da znamo da ove dvije organizacije predstavljaju e, pola svjetskog gospodarstva i vojske, pa onda ima smisla da blisko surađujemo. I mislimo da ćemo biti snažniji i sigurniji kada radimo zajedno i suočavamo se sa izazovima. I na kraju bih htio reći da naravno da bismo zaštit, da bismo e, zadržali mogućnost obrane i odvraćanja, NATO će i nadalje reagirati, prilagođavati se i modernizirati kako bi zaštitio zaštite saveznika, uključujući Europsku uniju. U nato vjerujemo u e, snažniju obrambenu dimenziju Europske unije i nedavna i, nadam, i, i nedavne inicijative pokazuju da biste mogli postati aktivni u tom području. Treba više investicija, treba pošteno podijeliti transatlantsko opterećenje i graditi snažniji savez. Ono što nam je potrebno je e, visoku razinu strateške suradnje i ambicije E, to se treba reflektirati i na e, svakodnevnoj razini, odnosno svakodnevnoj suradnji i toga trebamo izvući maksimum. Zato je potreban e, zdrav razum i pragmatičnost svih uključenih, uključenih a to nije ne smije se uzimati zdravo za gotovo, ali u svakom slučaju na to, na, na to treba paziti. Evo i na kraju ću zahvaliti predsjedavajućoj e, na pozivu. Veselim se vašim pitanjima i e, dodatnim razgovorima o konkretnim dijelovima rada, pogotovo koji su u e, dio mog portfelja, a odnose se na ulaganje u obranu. Znači, moja uloga je da da promoviram ulaganje u obranu, ali isto tako i raketna obrana. Evo, to je možda nešto što bi vas moglo zanimati. Hvala. Hvala. E, prije nego što predam riječ e, kolegama, htjela bih predložiti da malo e, produžimo ovaj dio sastanka jer smo trebali završiti u 12 kako bismo imali pravu raspravu. Jer naši prevoditelji će ljubazno ostati duže predajem riječ Krisu Petersu, e, koji je predsjednik delegacije za NATO. First of all, I would say... Hvala. And also Monsieur Grand Uh, uh, uh, hvala lijepa gospođo predsjedateljice i hvala na prvom izlaganju koje je doista bilo važno. U travnju ćemo obilježiti 70. godišnjicu NATO-a i mislim da iz parlamenta želimo posebno naglasiti važnost Saveza i nadamo se <laughs> da ćemo obilježiti 100 i 150 godina postojanja Saveza. E, naravno, jasno trebamo reći da cijenimo Savez. Savez je iznimno važan za nas. Moto jest animus in consulento liber, to je latinski, a na francuskom slobodan duh e, unutar dijaloga ili konzultacija. Mislim da je to važan e, moto upravo u vremenima koja se mijenjamo, mijenjaju i kada pokušavamo odgovoriti na probleme koje su pred nama. Ali imam tri pitanja. Tri pitanja o članstvu u Savezu. Prvo pitanje je članstvo, odnosno novi članovi. Tu se postavljaju važna pitanja. Nedavno smo imali prilike posjetiti Ukrajinu, grad Kijev, pa se sada pitam koja je pozicija NATO-a u odnosu na ukrajinsko pitanje. To je iznimno važno jer 2008. godine predsjednik Sjedinjenih država rekao je pa primit ćemo e, Ukrajinu u NATO, bilo je puno oduševljenja s tim, međutim sada imamo jako puno problema e, oko Ukrajine. Te mi se čini da je pitanje članstva Ukrajine nešto što više nije na listi prioriteta. Dakle, to je moje pitanje. Novi članovi. Govorili ste o Bliskom istuku. Mislim da to nije pitanje članstva. Dobro, nikad se ne zna. Dakle, moje prvo pitanje se odnosi na Ukrajinu. Moje drugo pitanje je također vezano za članstvo. Što ćemo učiniti s takozvanim teškim ili kompliciranim članovima NATO-a? U Evropskoj uniji i za nas to je članstvo Turske. Turska je jako važna za NATO, to znamo. Ali mislim da jako puno mojih kolega uvjereno da Turska nije baš prejednostavan član Saveza. Što je vaše mišljenje o tome? Kakva je buduća uloga Turske unutar NATO-a i tako dalje? I moje treće pitanje odnosi se na Europsku uniju. Ja sam već imao prilike postaviti ovo pitanje glavnom tajniku u ovom trenutku delegacija Europske unije je specifična. U parlamentu smo prilično ambiciozni, imamo jako puno elemenata o kojima trebamo raspravljati. Pa nije li došlo vrijeme za upgrade ili za podizanje na novu rezinu naše parlamentarne delegacije? I drug, na kraju, nismo samo e, u duhu slobodne suradnje, već u duhu evropske slobodne suradnje. Hvala, sada predajem riječ o Svenu Mikseru u ime SDA. Uh, hvala lijepa. Hvala predsjedateljice i hvala na sveobuhvatnim prezentacijama koje smo čuli. Moja pitanja su više kao komentari na koje se možda možete osvrnuti. Vrlo je zanimljiva bila primjedba o percepciji su funkcioniranja NATO-a i da je to različito obzirom s kojeg motrišta gledate, evropskog ili Sjedinjenih američkih država. Jer je naravno NATO u početku e, bio osmišljen kao obrana evropskog kontinenta od sovjetske invazije. To je bila percepcija Sjedinjenih država. A Europa je trebala djelovati više u okviru pružanja globalne sigurnosti ili stabilnosti. Tako da mi se čini da je to vrlo zanimljivo razmatranje. Radi se o strateškoj paraleli, tako da trebamo pogledati na koji način zamišljamo teritorijalnu obranu europskih saveznika? Je li to nešto što je završeno nakon e, završetka hladnog rata ili to još uvijek ostaje relevantno pitanje? A i sada izlazi izvan granica Europe. Međutim, nakon 9. rujna krenuli smo dalje, značajno smo krenuli dalje. 15 years uh, Uh, member of Parliamentary Assembly and I uh, sort of when I... Dobro, nakon 11. rujna, dakle, mislim da smo krenuli dalje i da smo vodili jako puno rasprava, te smo uvijek raspravljali o tome da trebamo imati 40 do 50% kopnenih snaga koje se mogu razmjestiti uh, u svakom trenutku, te smo također radili na uspostavi snaga za neposredan e, odgovor. E, te smo od tada na neki način smanjili naš angažman izvan naših granica. Dakle, nije se više radilo o brzom odgovoru ili brzoj reakciji Saveza, a situacija se promijenila i u EU kontekstu. Imamo jedinice koje su bile nekad sposobne za e, e, borbene zadatke, ali čini se da danas kada razgovaramo o posvećenosti Sjedinjenih država našoj sigurnosti, kada govorimo o nazočnosti snaga Sjedinjenih država na europskom tlu, da došlo je do značajnog smanjenja nakon kraja eh, hladnog rata, a Sjedinjene države sada imaju zajedničke vojne vježbe s nama, ali kada se radi o globalnom angažmanu snaga ili saveznika, mislim da su evropljani prilično skeptični a prema djelovanju snaga Sjedinjenih država. Imamo određene dvojbe oko toga možemo li se doista osloniti na Sjedinjene države jer su se Sjedinjene države povukle iz različitih ugovora što dovodi u pitanje sigurnost i obranu same po sebe. Dakle, evo, to nisu bila pitanja, to je jednostavno nešto što trebamo imati na umu kada budemo raspravljali o budućnosti Saveza i o suradnji između NATO-a i Europske unije. Merci, la parole à monsieur. Hvala. Gospodin Basesko je sljedeći. thank you very much for... E, hvala vam. Hvala na sjajnom e, izlaganju koje smo čuli. Imam nekoliko komentara. Prvo, vjerujem da unutar NATO-a postoje određene razine razumijevanja. Ponekad je Evropska unija brša. Pogledajmo Sjevernu Makedoniju koja je upravo postala e, država članica NATO-a. U Bukureštu smo se bavili Ukrajinom. Gruzijom i Ukrajinom. Gruzija i Ukrajina su trebale dobiti a, plan pristupanja, a Njemačka je bila protiv. Dugo vremena su trajali pregovori. Pokušavali smo uvjeriti Angelu Merkel da kaže da. Međutim, dobili smo čvrsto ne. Pa su Ukrajina i Gruzija ostale izvan, ali da je situacija bila drugačija u Bukureštu, možda bi izbjegle neke situacije. No, mislim da nam nedostaje razumijevanja. Europljani tvrde da Sjedinjene države smanjuju svoju vojnu nazočnost u Europi. Pa naravno da to čine jer moraju pokriti Aziju i Pacifik. Preko noći su otkrili da je Sjeverna Koreja nuklearna sila, a istovremeno Kina koja koristi činjenicu sporazuma Rusije i e, Kine razvijala je e, nuklearni arsenal bez ikakvih ograničenja ili poštovanja međunarodnih sporazuma. Ja ne želim da me se smatra proamerički nastrojenim, ali jednostavno pokušavam razumjeti što se događa jer se žalimo da su Amerikanci smanjili voznu u Europi, a s druge strane ne znam niti jednu europsku državu koja bi podržala Amerikance u području Azije i Pacifika. Ne vidim da smo niti jedan brod ili fregatu evropske provenjencije poslali u Aziju ili Pacifik da im pomognu rješavati i probleme tamo. A s druge strane, na sastanku na vrhu 2013. u Ujedinjenoj kraljevini dogovorili smo se da će NATO postaviti svoje baze ili opremu na istočnu i sjeveroistočnu granicu Europe i oni to čine. Oni su doista jako aktivni na istočnim granicama. I ne vidim jako puno europskih snaga tamo, dakle u istočnim dijelovima Europe. Ali vidim jako puno američkih baza koje se godinu za godinu pojavljuju. Samo u Rumunjskoj sada otvaraju treću zračnu bazu koja pripada Sjedinjenim državama. Zajedničke vježbe su minimalno jednom godišnje u istočnim dijelovima Europe i na istočnim granicama NATO-a. Tako da mislim da moramo biti iskreni i reći da su u konačnici u pravu kad kažu pa evo, mi ispunjamo svoj zadatak, ispunjamo ono što moramo učiniti, a kad je Washington odlučio smanjiti, kad bude odlučio smanjiti nazočnost u Središnjoj Aziji da bi se okrenuo Aziji i Pacifiku, moramo biti tu iskreni, ali nismo dovoljno iskreni i nismo rekli u redu pa mi ćemo s dva posto proračuna ulagati u našu sigurnost. To je ono što Trump želi. Dakle, neka vrsta poslovnog pristupa. Manje politički, više poslovni pristup. I mislim da su u pravu. U pravu su što traže od europljanja 2% proračuna. A mi doprinosimo 1,41% našeg BDP-a, što znači manje od 90 milijardi godišnjene. Ne možemo nastaviti na taj način. Tražiti od Sjedinjenih država danas brane. Oni ulažu 3,3% BDP-a, a mi kao prioritet određujemo našu kvalitetu života u Europi, pa neka nas onda Amerikanci brane jer ne odvajamo 2% za obranu. Tako da su tu po meni čisto problemi u razumijevanju situacije. A s druge strane mislim da nemamo niti boljeg rješenja za obranu ili za našu sigurnost i ne mogu se složiti sa pojmom strateška autonomija. Kako možemo biti strateški autonomni kao Europa ako nismo u stanju utjecati na globalnu ravnotežu? To mogu samo Kina, Rusija i Sjedinjene države. Tako da mi ovdje ne možemo raspravljati o gospodarskim silama. Rusija nije gospodarska sila jer ima manji BDP od Italije, ali Rusija je globalni igrač zato jer ima nuklearno oružje. Poštovani kolega, evo još jedno pitanje. Hvala vam, gospodin Madison. Hvala lijepa. Apsolutno se slažem sa onim što smo čuli, slažem se s kolegama i slažem se sa poštovanim kolegom iz Rumunjske jer je on jasno rekao da nema boljeg obrambenog sustava od NATO-a kojeg bismo imali danas. Gospođa iz Marshall centra iz Pariza rekla je da postoji nova globalna politička situacija u kojoj živimo, to je istina. I Europski parlament i Europska unija govori o autonomiji, o samostalnosti u obrambenom sustavu, ali istovremeno se slažemo da nove ugroze dolaze iz Kine, Rusije i Bliskog istoga, tako da autonomija u odnosu na Sjedinjene države značilo bi da se odvajamo od njih, od jedne <laughs> velike sile. Pa se postavlja pitanje zašto govorimo toliko o autonomiji iz političkih razloga, jer sada je već prošlo tri godine nakon što je predsjednik Trump na vlasti i sasvim jasno vidimo da se nije dogodila nikakva velika promjena. Imamo sjajnu suradnju između Polske, Estonije, Sjedinjenih država, između Europske unije i Sjedinjenih država po pitanjima obrane E, tako da je možda to bio dobar šok e, koji je proizveo predsjednik Trump kada je spominjao troškove ili odvajanje, tako da su se mnoge države prestrašile kad su to čule i to je bilo dobro u konačnici. A sve što Amerika sada poduzima u Iranu i Iraku nije ništa novo, pa to smo vidjeli već prije za vrijeme drugih američkih administracija. Dakle, uvijek postoji određeni interes, mi posto nismo uvijek na istoj strani ili jednak ne, ne razmišljamo jednako, ali je pitanje što je bolje za nas. Hoćemo li poduprijeti naše saveznike u borbi protiv terorizma, mi se borimo protiv prevelikog utjecaja Irana također, tako da ne vidim prave političke razloge da cijelo vrijeme govorimo o autonomiji i o sukobu s Amerikom. A s druge strane, rekli ste da nam treba solidarnost i jedinstvo u NATO-u, no političke probleme stvaraju Francuska i Njemačka mijenja li to stabilnost u NATO-u ukoliko predsjednik Francuske gospodin Macron početkom prosinca kaže da nam treba novi početak u ekonomskim odnosima s Rusijom i da bismo jednostavno jednim okom trebali gledati na Ukrajinu i Gruziju koji su problemi i nastali zbog utjecaja Francuske, mijenjali to, stabilnost unutar NATO-a, e, upravo stajališta gospodina Makrona. Zatim je rekao da je NATO u stanju možda ne smrti, e, kako se NATO može gledati u NATO-u. Zatim imamo velike gospodarske interese između Rusije i Njemačke, sjeverni tog dva. Ako govorimo o jedinstvenoj autonomiji Europske unije, značilo bi da i na isti način razmišljamo o obrani, ali ako to gledamo drugačije, ako Njemci jednostavno kažu baš nas briga za Europsku komisiju i druge saveznike unutar Unije, vi kupujemo i dalje jeftini plin iz Rusije i nije nas briga za druge države, onda se pomalo bojim tog utjecaja koji će se odraziti i na politike. Eto, toliko o većoj autonomiji i suradnji unutar obrambenog sustava. Mislim da oba govornika gledaju na ovo pitanje malo drugačije, jer je potpredsjednik NATO-a e, iz NATO-a, a e, gospođa to komentira smotrišta Pariza. Hvala vam. Hvala i na kraju gospodin Saturi. Biću kratak. Prvo jedno konkretno pitanje. Koji je odgovor NATO-a s obzirom na širenje naoružanja u Rusiji, prije svega na nuklearne rakete? Kad je riječ o strateškoj autonomiji Europske unije, zanima me kako se ona očituje u svakoj etapi naših odnosa s NATO-om i s obzirom na strateške promjene e, iz SAD-a. Dakle, što možemo napraviti da e, promijenimo ravnotežu pozicija u e, NATO-u. Želimo snažniju poziciju Europske unije u tom okviru e, NATO neće biti samo e, sredstvo SAD-a za intervencije širom svijeta, već bi e, postala promjena ravnoteže između SAD-a i Europe i kako je to, kako je to zamišljeno na, u smislu resursa. Osim toga, vi ste govorili o autonomiji Europe, ali kako konkretno to ostvariti? Da li putem vojne suradnje koja bi bila puno jača, dakle između Europljena i kako to konkretno bi izgledalo. Dakle, razgovaramo eh, o kakvom obliku odgovorimo. Europa nema eh, eh, oružje u NATO, ali je prisutan u, u NATO. Dakle, preduvjet za sve to je jedinstvo, strateško jedinstvo Europe, diplomatsko jedinstvo na razini Europe. U protivnom ne znam kako bi to konkretno izgledalo. A osim toga, kad je riječ e, o odnosu s drugim silama, koji će tu biti temelj? I tu se postavlja pitanje političke vizije i europske vrijednosti. Jer, budući da trebamo djelovati i izvan NATO-a i trebamo njegovati i odnose s drugima, e, tu se postavlja pitanje naše vrijednosti i i govorim i kao ekolog, a Trump e, negira e, globalno zagrijavanje, zagrijavanje, s obzirom na sve to, kako možemo e, inzistirati e, u kontekstu naših vrijednosti i političkih opcija. Hvala. Predat ću riječ prije svega Camille Grand, a nakon toga Aleksandri de Hopshefer. Hvala, gospođo predsjedavajuća. E, znam da nemam puno vremena, pokušat ću odgovoriti na većinu postavljenih pitanja. E, telegrafski ću odgovarati i ispričavam se zbog toga. Što se tiče članstva NATO u Savez, se širi, uskoro uskoro ćemo Sjevernu Makedoniju pozdraviti, što je velik korak naprijed, dakle 30 saveznika ćemo imati, Crnu Goru smo 2017. prihvatili, dakle postoji tu politika otvorenih vrata koja u praksi funkcionira, ne samo na papiru. Pitanje Ukrajine i Gruzije su i dalje otvorena. Imamo takozvani akcijski plan za članstvo. I pokušava se ponuditi dakle, bliža suradnja sa savezom koja funkcioniraju u stvarnom životu. Predsjedam radnom skupinom i redovito se sastavimo sa Ukrajincima, mnogo toga zajedno radimo, tako da se radi o nečemu što se e, događa u okviru bliskog partnerstva. Što se članstva tiče, naravno na saveznicima da u određenoj točci odluče da li su uvjeti ispunjeni. Uvijek postoji rasprava unutar saveza kada pitanje novih članstava se potegne, osobito ako se radi o velikim zemljama gdje još dolazi do određenih sukoba. Ali ono što je doista važno je dubina partnerstva koje imamo sa Ukrajinom i Gruzijom, to je stvarnost. NATO je posjetio obje zemlje u protekle godini i one su neprestano, neprestano imamo razmjene s njima unutar vijeća za odnose s Ukrajinom i Gruzijom. Dakle, tu je dosta suradnje koja je trenutno u tijeku. Što se tiče poimanja partnerstva za države članice bliske susjedstve, to je dakle vrlo zanimljivo, ali radi se i o partnerstvu sa bliskama na zemljama na Bliskom istoku, sve više i više, primjerice Kuwait, to je jedna prilika gdje se možemo angažirati sa zemljama u zaljevu, blisko partnerstvo s Jordanom. I dakle ima tu događaja. Ne bih niti jednog saveznika proglasio nezgodnim, teškim saveznikom, no očito postoji određeni broj zemalja u savezu koje prilično snažno brane svoju poziciju. E, to je jasno. Ovaj savez u krajnjoj liniji funkcionira konsenzusom i na tome inzistira. I želim samo biti jasan, postoje trenutno vrlo žive rasprave između saveznika unutar nato o političkim pitanjima, o suštinskim pitanjima i određen broj zemalja dolazi na te rasprave sa snažnim nacionalnim položajima, pozicijama koje snažno brani ili kritizira druge saveznike zbog nedjelovanja. Dakle, nije to da smo sprečeni od djel, djelovati primjerice što se tiče događaja u Siriji, oni su bili svi vrlo otvoreni i rasprava je bila prilično snažna. Mislim da ćemo nastaviti e, tako. Neki će saveznici uvijek biti glasniji od drugih u obrani svojih nacionalnih stajališta. Što se Turke tiče, ona je važan saveznik, već zemljopisno i po veličini, ali saveznik koji je uvijek bio vrlo jasan u obrani svojih stavova unutar Saveza. Što se parlamentarne dimenzije tiče, veliki sam pobornik parlamentarne skupštine NATO-a, doprinosim kada god mogu, kada god sam pozvan, ima smisla da razvijati takvu suradnju parlamentarci, ne kažem zbog toga što smo u Europskom parlamentu, <clears throat> ali su svakako važan dio toga, dakle kada govorimo više rashoda i tako dalje, ako parlamentarce tu ne uključimo ili nacionalne ili europske, imamo mala šanse za uspjeh. Tako da je to važna dimenzija i tako da je parlamentarna skupština jedan od logičnih partnera. Što se tiče poimanja tih ključnih funkcija NATO-a, prvi glavni tajnik bi govorio da je NATO-va uloga bila da se Ruse drži podalje, Amerikance blizu, a Njemce ispod. Dakle, nismo sigurni da više takva situacija. Od Njemaca redovito tražimo dodatna sredstva, ali u krajnjoj liniji mislim da se radi o tome da su te suštinske funkcije tijekom vremena se razvijale, mijenjale, kolektivna obrana, intervencije i tako dalje. To se sve mijenja i nastavit će tako. Ono što bih doveo u pitanje, što ste Aleksandrinih i nekih drugih izjava, doveo u pitanje je strateška paraliza neprestano se raspravlja i stvari se događaju i pokušavamo držati korak sa svjetskim razvojem. Ponekad smo malo ispred, ponekad smo malo i malo teže pratiti, ali u krajnjoj liniji to je svakako cilj saveza. Jedan element na koji bih se nadovezao što se tiče spremnosti tih snaga na raspolaganju, <clears throat> da uloga se promijenila, e, snaga i snage su poslane primjerice prije samo u slučaju potresa u Pakistanu. Tako da je određenom smislu da se više stavlja naglasak na obuku, interoperabilnost i tako dalje, ali i na spremnost, pripravnost. Imali smo inicijativu za to prošle godine e, i stvarala se jedna razina pripravnosti koja je nova koristeći tih 30 bataljona eskadrila i fregata koje moraju biti spremne unutar 30 dana i manje. Dakle, to je znak da se ponekako više vraćamo na naše suštinsko poslovanje i na stvarnu spremnost ne samo na obveze koje nisu uvijek u potpunosti potvrđene. Što se tiče pitanja prisustva SAD-a, mislim da moramo prepoznati da prisustvo SAD-a diljem svijeta, ne samo u Europi, se s vremenom razvija. Nitko ne traži 300 tisuća vojnika kao tijekom hladnog rata, stvari se brže kreću. Ali ono što je važno je naša sposobnost suradnje i tu Imam osjećaj da angažman SAD-a u Europi na vojnoj razini se povećao u proteklih pet godina se povećao i to je nešto što se neprestano razvija. Dakle, Pentagon s pravom ponovno procjenjuje na redovitoj osnovici svoje prioritete i na to ima pravo. Dakle, i to je važno. Što se tiče Europljana u Aziji na Pacifiku. Mislim da bi Europljani više pažnje trebali pokloniti tome. Koliko znam, samo Britanija i Francuska su angažirane u mm, operaciju u Južnom Kineskom moru. Možda bi to trebalo proširiti jer to je određen način raspodjela opterećenja. Dakle, biti aktivni u područjima gdje SAD predvodi. Što se tiče 2%, stvari se i tu mijenjaju. <clears throat> Bila su samo tri saveznika kada je ta obveza preuzeta, sada imamo 7-8, a i očekujemo barem 15 saveznika da ispuni obveze iz Varšavskog samita do 2024. Dakle, to je više od pola, tako da možemo reći da je čaša napolo puna ili napola prazna, kako želimo. Ali mislim da su doista promijenili E, retoriku što se toga tiče. A svi oni koji nisu, vjerojatno neće doći do tog postotka, su se posvetili napraviti više na drugim poljima, a ne manje. I to vredi naglasiti. Transatlantski odnosi, da li kako to funkcionira. Mislim da je pošteno reći da se raspravlja i raspravljalo tijekom cijelog saveza o tome. To je jedna bila čak ključna karakteristika, naime svi smo demokracije, imamo vođe sa snažnim stajalištima i osobnostima. Ako pogledam sastanak u Londonu, moj osjećaj da u krajnjoj liniji smo došli do zajedničkog razumijevanja onoga što je potrebno učiniti, uključujući e, snažno inzistiranje na obnovi dijaloga o političkim temama, tako da ne bih situaciju proglasio e, situacijom nejedinstva, <clears throat> iako, <clears throat> naravno, postoje različite stajališta što se tiče koliko treba biti angažiran na Bliskom istoku, što učiniti po pitanju ruskog izazova i tako dalje. Da to su prirodne stvari na temelju zemljopisa? Ono što je meni važno je da u krajnjoj liniji bez obzira na sve izjave, komentare ili tweetove i intervjue, da zajednički dijelimo razumijevanje prirode strateških izazova, barem većim dijelom, da se s time nosimo kao savez, partneri koji uključuje i Europsku uniju. Mislim da sam time pokrio većinu pitanja. Hvala. Aleksandra je duše, mnogo pametnije od mene. Trebaju mi samo dvije e, sekunde jer stvarno smo dugo govorili. Samo se želim e, koncentrirati na pitanje strateške autonomije i e, američkog faktora. Slažem se s Kamijom. Nismo u situaciji povlačenja Amerikanaca, već se radi o promjeni, dakle rebalans, rebalansiranja kako bi se usredotočili na ono što smatraju najvažnijim, a to je natjecanje s Kinom. To će sasvim sigurno imati i posljedice za nas, e, europljane, zato što e, oni e, žele prerasporediti svoje napore na južni bok Saveza, dakle na, u Afriku i na, na Bliski istok, odnosno Levant. U svakom slučaju e, razmišlja se o jačem angažmanu u e, Sahelu i treba vidjeti kako podržati e, francusku misiju u Sahelu. Druga tema, uvijek mi je teško prihvatiti ideju da strateška autonomija je zapravo nešto što se odnosi na odmak od nije to strategija u odnosu na Amerikance. To može biti tako kada mislimo da ne dijele naše vrijednosti i ne dijele naš opis situacije i ne donose iste odluke, već je to strateška autonomija da bismo učinili što? Dakle, koji su to strateški alati e, koji nam omogućuju autonomnije djelovanje? I malo po malo Libija, Sirija, a možda sutra će se pojaviti neka druga kriza i možda će nam Amerikanci reći to nije vitalni interes Amerikan, e, Amerikanaca. To je vaša priča i što ćemo onda mi napraviti, europljeni? Imamo novi priljev izbjeglica koji će doći u Europu, teroristi i sve što prati takvu situaciju, što možemo konkretno napraviti. I zato je inicijativa europskih intervencija o kojoj je govorio 2017. godine predsjednik Macron. To bi uključivo desetak europskih zemalja, zatim e, baltičke zemlje, skandinavske zemlje. Dakle, e, čini se o E, različitoj perspektivi europljana kako bi se stvorilo ono o čemu vi pričate, a to je europsko jedinstvo i strateška kultura i kako bismo jedinstvenije djelovali e, i na taj način imali veću autonomiju u određenim situacijama. Dakle, što je to strateška autonomija? To je E, autonomija procjene situacije. Slažemo li se sa kolegama iz Washingtona da, da kriza izgleda ovako ili onako? To je autonomija donošenja odluka i djelovanja. E, isto tako, kada postoje neslaganja s kolegama iz Amerike o procjeni situacije, bilo da se radi o klimi ili o Iranu, i ne možemo djelovati transatlantski, dakle zajedno, onda prelazimo na druge dvije etape, na odlučivanje i djelovanje. Pa se postavlja pitanje što mi, Evropljani, zajedno možemo napraviti. Amerikanci e, nas ne konzultiraju prije donošenja odluka, primjerice da se povuku iz sporazuma koji su prethodno sklopili, ali s druge strane nas konzultiraju vrlo ljubazno u fazi koja slijedi nakon. Dakle, žele da se uključimo u plan B američke administracije. To ih stavlja u vrlo ugodan položaj. E, dakle, strateška autonomija znači da anticipiramo e, zajedno taj scenarij, tu mogućnost i e, to činimo iz Pariza s našim kolegom, europskim kolegama. Kad je riječ o pitanju vrijednosti, postavlja se pitanje kako raditi s partnerima a da pritom ne, dovod, ne ugrožavamo svoje vrijednosti. E, nemamo zapravo izbora kada imamo ruske plaćenike u Africi, Francuska je tamo i govori se o smanjenju konflikta, onda treba naći način e, suradnje, a ne e, da propadnemo u Africi. U Siriji smo više manje delegirali nakon epizode Eh, iz 2013. godine Rusiji, Siriji i, eh, i, i Turskoj eh, stvari. Dakle, sve smo mi zapadnjaci manje skloni intervenirati, odnosno koristiti hard power, pravu silu, i diplomacija i upravljanje krizom postaju sve zapadnjački. Dakle, mi E, imamo sve manju težinu u tom kontekstu. Pokušavamo organizirati konferencije, e, postali smo posrednici e, vezani uz Siriju, Libiju, uz Erdogana i Putina, ali smo više manje izgubili kontrolu nad tom situacijom. Dakle, došlo je do inverzije, promjene, preokreta paradigme Mislim da Europska unija se treba e, bolje pozicionirati kad je riječ o ovome, pogotovo kad je riječ o kriznoj diplomaciji. Evo sada e, Europska komisija e, jača svoju geopolitičku dimenziju. Mislim da je to jako važno. Treba iskoristiti od tog novog zamaha u Europskoj uniji kako bismo na neki način e, vratili težište na ono što u čemu smo najbolji, a to je krizna diplomacija, ekonomska pomoć i e, posredovanje. I govorili smo o ulozi Francuske i Njemačke u e, Ukrajini i reći ćete mi da u većini slučajeva se radi o koaliciji onih koji su spremni. Dakle, E, to je bilo, bio slučaj i sa koalicijom protiv Daesha, čak i način na koji smo rješavali situaciju u Ukrajini. Dakle, to su ad hoc e, rješenja e, ali isto tako to mogu biti formati koje potiču ili koje generiraju Europska unija i NATO. Zašto ne? Dakle, nemamo drugi izbora nego naći način suradnje sa svim tim akterima koji ne dijele nužno naše vrijednosti niti naše strateške interese. Ili ćemo odlučiti da sve to prepustimo tim akterima, a nakon toga imati e, direktne posljedice za nas. Dakle, to je prava tema e, geopolitičke prirode i u, tome se nalazimo svi kao saveznici NATO-a i članovi Europske unije. Hvala. E, mislim da Camille želi nešto dodati. E, kad je riječ o ruskim raketama, htio bih reagirati. E, u svakom slučaju osudili smo odstupanje Ruske federacije iz međunarodnog sporazuma o raketama srednjeg dometa. Sljedeće pitanje bilo je kako reagirati Dakle, uslijedio je razgovor. Dakle, ne trebamo tražiti e, rješenje u zrcaljenju, dakle, e, utrkao na oružanju s Rusijom, već da pokušavamo, da pokušamo naći ravnotežu između različitih e, elemenata odgovora. S jedne strane inzistirati na povratku onoga što je ispregovarano, ispregovarano. Danas je to teško i uvijek podsjećam da tijekom e, zadnje krize e, nitko nije mogao očekivati da će uskoro doći do nove krize. Dakle, jako je važno da zadržimo tu poruku. Drugo, trebamo razmisliti o diplomatskim i političkim mjerama koje trebamo provesti, ali tu je i vojni plan, dakle obrana. Dakle, trebamo e, tvrđe djelovati i eliminirati pretjerane ranjivosti. E, pa sve do e, krajnje, drugog kraja e, spektra koji se odnose na e, rakete i tako dalje. Dakle, ne smijemo zrcaliti e, reakcije Rusije. Ne, e, hvala. Htjela bih zahvaliti našim gostima na kvaliteti analize i hvala im što su bili toliko nam na raspolaganju. Hvala isto tako i prevoditeljima koji su ostali s nama e, do kraja i e, na kraju bih htjela podsjetiti da idući tjedan u ponedjeljak e, će e, gospođa iz NATO-a koja je zadužena za naoružanje nam se pridružiti. Sljedeći sastanak će se održati 18.2. i traži cijeli dan. Hvala.